Dear colleagues, it is uh, time to start. We have here... Dragi kolege, sad je vrijeme da počnemo. Poteći ćemo sa prvim uh, prvom točkom dnevnog reda. Radi se o osvajanju dnevnog reda. Ako nema nikakvih prigovora ili izmjeni, evo, dnevni red je usvojen. Sada također priopćenja predsjednika. Danas imamo prevođenje na 20 jezika i imamo također elektroničko glasovanje, a također se e, sastanak prenosi. Sad prelazimo na treću točku dnevnog reda, razmjena gledišta sa gospodisom Andriju Kajtisom, povjerenikom za zdravlje i sigurnost hrane u okviru strukturiranog dialoga. Želim e, poželjeti toplu dobrodošlicu povjereniku u ovaj odbor. Kao što znate, Danas je ta razmjena mišljenja u okviru godišnjeg strukturiranog dijaloga. U tom kontekstu drago će nam biti čuti vezano uz implementacije akcija za 2016. godinu. Posebno će nam biti interesantno čuti o vašim intencijama E, vezano uz borbu protiv antimikropske rezistencije kako bismo to uskladili sa e, glavnim znači organom upravljanja a također imamo i terapiju, e, naprednu terapiju koja bi postala moderna na način na koji to treba biti. Što se tiče kriterija vezano uz endokrine disruptore. E, bilo je obećano da će to biti e, predstavljeno krajem lipnja, a također imamo i obavezno označavanje proizvoda od prerađenog mesa. Imamo prijedlog rezolucije koje je Envi u nedavno prihvatio. Također imamo i akcije vezane uz sveobuhvatnu EU strategiju o alkoholu. Želim vam zahvaliti na vašoj prisutnosti ovdje i prvo e, prelazimo na uvodne izjave, na uvodni govor gospodina povjerenika. Izvolite, imate riječ. Dragi predsjedniče, e, časni zastupnici, hvala vam e, puno. Vrijeme brzo prolazi pred nama. E, sad je iza nas već jedna godina. Nakon našeg zadnjeg strukturiranog dijaloga ja sam e, tijekom cijelog trajanja svog mandata imao cijeli niz prioriteta. Ove godine želimo se usredotočiti na ključne e, znači, predmete koje u ovom trenutku za koje smo se angažirali. Želim početi prvo sa onim gorućim problemima. Prije E, sad ću nešto reći o dobrobiti životinja. To naša želja je da idemo brzo naprijed vezano uz e, akcije koje bi e, završile i zaključile strategiju što se tiče životinske dobrobiti životinja. imali smo znači posebno smjenice što se tiče svinja i u tom smislu smo postigli važne korake u tom smislu. Isto tako moramo imati mogućnost stvoriti platformu koja bi bila posvećena dobrobiti životinja. A to je ono što je e, parlament zatražio. Što se tiče alkohola, u dijelim e, e, mišljenje parlamenta da zajedno trebamo raditi kako bismo riješili ovaj problem kao što je to bilo izrađeno i u rezoluciju travnju. Mi smo imali znači cijeli niz politika politika o kojima smo raspravljali znači sa državama članicama i nacionalnim parlamenta trebamo ih e, potaknuti da budu aktivni što se tiče kontrole alkohola i politika vezano uz to. Mi smo ove godine alocirali 1,7 milijuna eura u novim akcijama na području alkohola i to posebno što se tiče e, smanjenja pristupa samom alkoholu. Isto tako podržavamo zajedničku akciju o alkoholu koja će se završiti u e, listopadu i pozdravljamo suradnju u budućnosti. Također podržavamo implementaciju akcijskog plana o alkoholiziranosti mladih, a isto tako ćemo e, E, pokrenuti pilot projekt e, da kako bismo podržali žene u borbi protiv e, problema s alkohola. Što se tiče potrošnje trans masnoća. Mi se želimo boriti protiv e, e, povećane potrošnje takvih e, masnoća i to je jedan od velikog problema zdravlja, posebno što se tiče srčanih bolesti. Mi imamo, znači, 3. prosinca prošle godine usvojili smo, znači, izvješće o takvim masnoćama, te također smo sugerirali i zakonodavno, zakonodavno ograničenja za proizvodnju, industrijsku proizvodnju takvih masnoća, trans eh, masnoća. Kad eh, govorimo isto tako onoga što se događa na terenu. Mi u svakom slučaju gledamo što se događa e, sa implementacijom u državama članicama. Želimo također e, govoriti o postojećim e, inicijativama što se tiče ustanovljavanja zajedničke mreže referentne europske mreže. Ono što bi trebalo napraviti je da e, zajedno operatori rade kroz specijalizirane specijalizirane mreže i to do kraja 2016. godine. A sada nešto o vrlo važnoj temi koju e, vjerojatno ste već dobro poznate, radi se o glifosatu. E, to je nešto e, što moramo imati na umu, a to da su znanstveni dokazi ponekad različiti. I zbog toga su nam potrebni također i potrebna mišljenja stručnjaka. Europski režim za zaštitu proizvoda od biljaka je najvjerojatnije najstroži u svijetu. Mi imamo u potpunosti povjerenje u sustav e, do, dokazivanja na području hrane u okviru Europske unije. Mi moramo e, zajedno ga braniti. Danas e, u ovom trenutku nemamo odluke kolegija što se tiče glifosata. Imamo rasprave u službama komisije i također državama članicama o najboljem načinu kako krenuti naprijed. U tom kontekstu također pozdravljam prije dva tjedna glasovanje na plenarnoj sjednici i to će biti uzeto u obzir u našim raspravama u kolegiju. Što se tiče transparentnosti, ja sam kao što znate pozvao industriju da objavi svoje studije. Vi e, ste svi vjerojatno zamijetili da e, smo vrlo jasno 4. svibnja, 4. E, ožujka e, pozvali e, na konferenciji za tisak industriju da objavi takve studije. Oni su vjerojatno čuli moj poziv. Komisija ne posjeduje i nema pravnu moć da objavi takve studije i zbog toga ih ne može objaviti. Zbog toga sam jedino mogao zatražiti od industrije da objavi takve studije. No, u svakom slučaju trebamo poštivati zakonodavstvo koje je izglasao parlament. E, što se tiče endokrinih disruptora, vi u svakom slučaju e, spomno pratite e, razvoj na tom području i komisija u potpunosti se želi pridržavati presude suda. E, prošle godine ja sam u svakom slučaju bio vrlo, pomno sam pratio i vrlo sam pomno komunicirao s vama vezano uz ovo složeno pitanje. Organizirao sam e, E, znači okrugle stolove sa zastoncima, te također dvije konferencije kako bismo osigurali transparentnost e, posla koji smo obali, obavili i u tom smislu želimo i dalje raditi na e, transparentnosti. Zbog toga želim i dalje vas, vam osigurati to da i dalje imamo visoki nivo zaštite ljudskog zdravlja i okoliša koji je sadržan u europskom zakonodavstvu. U tom smislu e, računamo na vašu podršku u sljedećim koracima koji će biti poduzeti u vrlo skoroj budućnosti. Sada bih nešto želio reći o e, epidemiji zika virusa. Mi smo e, pripremili zajedničke smjernice za oni koji putuju i isto tako stručnjake, te smo mobilizirali 10 milijuna eura, a također zajedno sa ECDC-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom Komisije da će vrlo pomno e, pratiti situaciju kako bi minimizirali rizike u e, Europi. A zatim imamo i druge prioritete. Mi ćemo biti na tome, e, biti ćemo vrlo aktivni na tome u budućim mjesecima. Prije svega antimikrobna rezistencija. Imamo komisijin petogodišnji akcijski plan borbe protiv antimikrobske rezistencije on će biti e, predstavljen u okviru radnog dokumenta komisije na kraju ove godine. Imamo također i konferenciju, ministarsku konferenciju One Health vezano uz tu temu gdje ćemo imati ministre zdravlja i poljoprivrede e, i zapravo radi se o konferenciji koja se dogodila u e, drugom mjesecu i u tom smislu smo e, smislili e, smjernice borbe protiv e, ove ovog problema u budućnosti. Isto trebamo u svakom slučaju što se tiče korištenja medicinskih proizvoda i e, antimikrobskih proizvoda u medicinskim proizvoda osmislili smo akcijski plan. Isto tako što se tiče toga moramo u svakom slučaju imati cijeli niz prioriteta borbe protiv e, antibikropske rezistencije. Isto tako imamo e, akcijski plan koji je osmislio parlament. E, u tom također ćemo aktivno sudjelovati u debatama u G7, a također i na sastancima sa šefovima država i vlada te također ministrima zdravlja. Imamo također i Atlantsku, e, Atlantsku task force za antimikropsku rezistenciju te također e, imamo jedan plan suradnje sljedećih pet godina što se tiče trans aslantske suradnje. Također želimo e, participirati u e, sastavku na visokom nivou glavne skupštine UN-a u rujnu 2016. godine i mi ćemo i dalje na visokom nivou i u okviru Europskoj unije i međunarodno raditi na tom planu. Što se tiče e, procjene tehnologije zdravstva, imamo znači zajedničku procjenu, zajedničku procjenu tehnologije na području zdravstva i okviru od tek komunikacije u prošlom listopadu komisija predlaže povećanje koordinaciju različitih zakonodavnih akata i e, pravila koji su ponekad kontradiktorni u državama članica. Želimo u svakom slučaju raditi na zajedničkom europskom mehanizmu koji bi bio e, održiv i to do 2020. godine. E, komisijene službe rade u ovom trenutku na identifikaciju prezentaciji najboljih opcija. U tom smislu drago mi je što ću s vama moći o tome razgovarati u drugoj polovici ove godine. A sada krenimo na kontrolu duhanskih proizvoda. E, prije 20. E, svibnja 2000. godine, moje, 2016. E, godine moji prioriteti su prije svega najbolja transpozicija proizvoda od duhana, znači e, legislative vezano uz to u države e, e, članice, isto tako usvajanje sekundarne legislative. Ono što također želimo regulirati je upotreba e-cigareta te također sastojaka u duhanu. Imamo također i implementirajuće akte vezane uz prioritetne sastojke. Mi u svakom slučaju daje državama članicama i e, praktičnu pomoć i e, savjete što se tiče implementacije i transpozicije te e, direktive. Što se tiče označavanja pića od alkohola, moram vam reći da, sam, da smo sada spremni diskutirati u okviru komisije o tom pitanju na osnovu izvješća nacrta, finalnog nacrta izvješća kojeg smo upravo usvojili. Da, da, sami kažu da, jesmo za označavanje, ali samo za neka alkoholna pića. Što to znači u smislu osiguravanja visoke zaštite ljudske, e, ljudskog zdravlja? E, gospodine predsjedniče, e, poštovani zastupnici, mislim da sam dosta dugo sada govorio, a drago mi je što možemo otvoriti raspravu i odgovorit ću naravno na sva pitanja zastupnika u tom smislu. Uh, Uh, our first uh, Sad možemo početi sa prvim krugom pitanja, pitanjima za, gospo, za EPP, gospodin Igo, uh, Ivo Belc. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Želim postaviti dodatno pitanje vezano uz glifosat, to je osjetljivo pitanje i svi znamo da smo, da je parlament osvojio jasnu rezoluciju o glifosatu sa vrlo jasnim zahtjevima komisijama. I tražimo znači novi nacrt e, što se tiče provedbe, e, znači implementirajuće uredbe. Mislimo smo postigli dobar e, sporazum klubova zastupnika vezano uz glifosat e, mi tražimo da se ograniči ili čak i zabrani znači znači uvođenje e, samog glifosata u ovoj fazi e, pred žetvom E, također da vrlo dobro se e, kontrolira profesionalno korištenje glifosata i tako dalje. Vi ste vrlo jasno e, naznačili da nećete ići u drugom smjeru od želje glavne političke većine u parlamentu. Željeli bismo znati da li ćete poštivati rezultate ove jasne rezolucije, jasnog e, zahtjeva parlamenta koji se osniva zbilja na jasnim zahtjevima većine u okviru ovog parlamenta. Hvala. A sada gospodin Panjo. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala povjereniče, hvala na e, vašim objašnjenjima. Tražio bih cijeli niz objašnjenja, posebno što se tiče e, obveznog označivanja u e, proizvodima od prerađenog mesa. Imamo nedavnu studiju Imamo problema s prijevodom. Okay, Mr. Bon. can you restart? Tu va bien, Evo, možete e, pomoći, sve je u redu, gospodine povjereniče, imate li sada prijevod? Znači imamo tehnički problem. The technicians are trying to... Ah, static. static. are trying to Tehničari pokušavaju riješiti problem. Hvala. Evo, ja bih e, želio prije svega se bavi, znači e, postaviti pitanje vezano uz obvezno označavanje proizvoda od prerađenog mesa. Imamo taj sustav dobrovoljnog označavanja i to je bio neuspjeh. Imamo 54% e, e, proizvoda koji ne e, sadržavaju oznake porijekla, 80, 92% sendviča također. Na našem odboru smo 22. ožujka također pozvali na usvajanje jasne legislative. Postavlja se pitanje E, vezano uz znači označavanje u Francuskoj e, proizvoda od mesa i e, mlijeka tijekom jedne godine i postavlja se pitanje da li je znači to što je Francuska dobila kao dozvolu, da li je tako tomu tako ili ne, da li komisija može dati neko mišljenje vezano uz druge države članice, to zapravo vrlo važna informacija. Što se tiče e, cijena inovativnih e, lijekova. Vi ste rekli da 26. i 27. svibnja ćemo imati u Tokiju sastanak G7. Da li komisija želi usvojiti mjere koje ćemo olakšati razmjene informacija što se tiče e, fiksiranja takvih cijena? Imamo na primjer e, standardni E, standardno korištenje e, određenog lijeka koji znači lijeka koji, e, koji znači 59 tisuća dolara košta u Sjedinjenim američkim državama, 41.000 tisuće eura u EU i 4000, na primjer, u Tajlandu. A isto tako postavljamo si pitanje lijekova što je za liječenje e, raka. Imamo velike, velike raskorake u cijenama. Imamo, znači, cijena kedruta, drugi lijek koji se tiče liječenja raka kože i postoje, zbilja velike razlike u e, cijeni tog lijeka. Postoji Pitanje je da li komisija je na nadležnost e, fiksiranja cijena lijekova. A Zadnje govori se o pravnom okviru novih GMO-a. Vi ste nam prije e, kraja 2015. godine trebali dostaviti pravnu analizu tog pitanja. Niste nam to dostavili i možete nam reći kada će to pravno mišljenje biti predstavljeno državama članicama i Eh, ovdje u parlamentu. Hvala. Thank you, Chairman. Um, welcome, Commissioner. Hvala, gospođo Gerling, u ime EKR-a. Hvala. Ja imam eh, jedno pitanje o mehanizmu znanstvenog savjetovanja koji je sada u tijeku i zapravo će za njegovu potpunu operativnost trebati još neko vrijeme. To je radna skupina na visokoj razini koja e, sada zamjenjuje radnu skupinu za savjetovanje komisije i čini ju, mislim, 11 znanstvenika. I koliko čujem, ne izvještava samo predsjednika komisije, nego cijeli kolegiji. U tom kontekstu želim postaviti pitanje o njihovim savjetima u vezi sa glifosatima, jer mi se čini da je tu to savjetovanje proturječno, što otežava i čini zanimljivim naše rasprave ovdje u plenarnoj, zato jer trebamo donositi sud između dva različita načina ispitivanja i istraživanja, a to je teško. Dakle, bilo bi idealno dovesti te znanstvenike pred odbor i upitati ih kako oni rješavaju to pitanje. Znam da na njihovom e, drugom sastanku prema zapisniku pod točkom razno se razgovaralo o znanstvenim savjetima o zakonodavnoj procjeni glifosata. Dakle, one ne žele duplikaciju truda, dakle oni su jasno to naznačili, no mene zanima kako možemo iskoristiti tu to tijelo. Znamo da je nedavno osnovano, ali čini mi se da je ovo izvrsna prilika kako bismo ga iskoristili za prikupljanje podataka i savjeta ne samo za nas, nego i za vas, za kolegi povjerenika. Dakle, mene zanima hoćete li se poslužiti tim mehanizmom u svojim promišljanjima i kako vidite budućnost tog mehanizma znanstvenog savjetovanja. Hvala gospođa Rees u ime Alda. Dobar dan, dobar dan gospodine povjereniče. Uvijek je zadovoljstvo pozdraviti nas među nama. Željela bih postaviti dva pitanja vezano uz teme koje su nam važne. Drago mi je što ste spomenuli među ostalim i temu glifosata koja je jedna od tih tema. Gospodine povjereniče, vi ste na samome početku odmah krenuli sa tim gorućim problemom. Rekli ste da imate povjerenja u sustav, da postoje postoji odluka kolegija povjerenika i rekli ste da ćete uzeti u obzir trenutačnu situaciju. Međutim, prošloga petka u novinama je e, govoreno o odluci vezano uz novi prijedlog koji će Europska komisija 17. svibnja iznijeti državama članicama. Predložit će da se produži e, ovlaštenje za odobrenje za korištenje glifosata e, koje bi trajalo 10 godina, dakle ne 15 kao što je inicijalno predloženo. Ne želim naravno stvarati bilo kakav razor između vas i kolegija povjerenika, međutim moram reći da trebamo vidjeti kakva je sada situacija u državama članicama u Njemačkoj, Poljskoj, Francuskoj i Belgiji u praksi vezano uz e, glifosat već se primjenjuje određena praksa i vi ste rekli da ćete uzeti u obzir ono što predlaže kao kompromis Europski parlament. Možemo vidjeti da se taj kompromis već primjenjuje u ovim državama članicama i molim da to i učinite. Što se tiče duhana, to je druga tema, rekli ste da ćete pozorno pratiti provedbu te direktive. U prosincu 2013. godine, vi ste tada bili ovdje kao predstavnik vijeća, e, govorili ste o stajalištu prema paketu mjera koji je tada predložen, govorili ste o državama članicama koje su već unijele određene odredbe i one koje su namjeravale to učiniti. Vezano uz paket, uz, vezano uz generičke mjere, E, i e, mjere koje su usmjerene na potrošnju duhanskih proizvoda, zanima me kakva je situacija sada. To je također vezano i uz e, korištenje elektronika elektroničke cigarete. Kao što znate od samoga početka Europska komisija je učinila sve što je mogla učiniti e, kako se ne bi dalje nastavio razvoj ovoga projekta i govorila je o tome kako namjerava pristupiti problemu klasificiranja e, te cigarete kao lijeka. Ono što mene zanima sada jest nakon tri godine gospodine povjereniče ako znanstveno mišljenje e, zaključci studija ne samo E, profesora Vesta u Jedinoj već isto tako i Instituta za zdravlje u Belgiji idu u smjeru e, toga da je elektronička cigareta sigurna koja je zabranjena djeci, ali istovremeno treba biti dostupna svima onima koji je žele koristiti. Mene zanima kako je vaše stajalište. Smatrate li da je tome tako? Hvala, gospođa e, Bojlan u ime Hvala. Gospodine predsjedniče, hvala povjereniče i pozdravljam komentare povjerenika o strategiji za alkohol, no htjela bih čuti nešto više detalja o tome, naročito u svijetlu našeg izvješća kojim se traže nova strategija. U izvješću se spominje rupa u zakonu za alkoholna pića što im omogućuje da imaju izuzeća u odnosu na informiranje potrošača i to je dovoljno do bizarne situacije u kojoj imamo više podataka na boci mlijeka nego na boci vina ili piva. Također civilno društvo i nevladine organizacije e, su osnovale forum dionika upravo frustrirane takvom situacijom. Vi kao ministra zdravstva u Litvi, mislim da ste bili nezadovoljni time. Tako da me zanima, smatrate li da komisija hoće bilo kakve planove koji se bave zdravstvenim pitanjima poput e, utjecaja strategije za alkohol na zdravstvenu politiku i također pružena informacija potrošačima o hrani E, zahtjeva da i se takve oznake stavljaju na alkoholna pića i do 2014. godine, a znamo da je to nešto što je važno potrošačima. Dakle, bilo bi mi drago kada bi nam povjerenik naznačio jasan rok do kojega možemo očekivati ovo izvješće. Također ste ukratko spomenuli jedan akcijski plan za pijanstvo među mladima. Znamo da su se neke zemlje članice pokušale pozabaviti tim problemom, naročito među mladima. Evo, ako uzmemo primjer Škotske, e, pomoću cijena i mene zanima što povjerenik misli o zemljama članicama koje idu i iznad zakonskih propisanih minimuma kako bi riješilo to pitanje i e, također e, hoće li se to pitanje postaviti pred Europskim sudom kada je riječ o mjerama zaštite zdravstva, zdravlja potrošača. Hvala gospođa Hauken u ime zelenih. Hvala. Endokrini disruptori su pitanje od početka vašeg mandata. Komisija je prekršala europsko pravo ne usvajajući znanstvene kriterije za određivanje endokrinih disruptora i za definiciju istih do 2040. godine. Glavni uzrok tog promašaja bila je odluka u ljetu 2013. godine nakon lobiranja da se provede ocjena učinka o različitim kriterijima. No, absurdno je provoditi procjenu učinka bez znanstvenih mjera i sud je jasno rekao da takva procjena nije potrebna. Međutim, vi ste odlučili provesti procjenu učinka unatoč svemu tome, drugim riječima. Čak se spremni zanemariti odluku suda kada je riječ o pomaganju industriji pesticida koja nikad nije prihvatila gubitak borbe 2009. godine. E, e, e, jedna od velikih kontroverznih jedna od velikih kontroverznih problema je potencija. rasprava u endokrinim disruptorima je dovela do konsenzusa u Berlinu i tada se dogovorilo da potencija nije dovoljan kriterij za prepoznavanje disruptora. Bilo bi absurdno u definiciju endokrinih disruptora uvesti to, dakle, Dakle, u vaš prijedlog znanstvenih kriterija najavljate da nećete uključiti potentnosti. Možete li me uvjeriti da taj kriterij neće ući u popis kriterija za određivanje svojstava disruptora. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo to zabranili, zato jer bi to bio kraj cijele priče. Hvala vam. Hvala. U ime FDD-a, gospodin Pedicini. Hvala gospodine predsjedniče i hvala povjereniče na tome što ste spomenuli zalaganje komisije u borbi protiv otpornosti na antibiotike, no znamo da niti jedna nova kategorija antibiotika nije uvedena na tržište u posljednjih 40 godina. Koliko sam čuo i koliko sam rekao u raspravama o lijekovima kako bismo pronašli nove učinkovite antibiotike, trebamo otvoriti tržište umjesto da ga zatvaramo, trebamo kažnjavati farmaceutske monopole i promicati neovisna istraživanja, a osim toga u to uključiti učilišta i udaljiti politiku iz svega toga. Smatramo da bismo trebali osnovati jedan E, jednu farmaceutsku kuću na europskoj razini. Evo, zanima me vaše mišljenje o tome. Također me zanima kako komisija želi promicati istraživanje u e, ljudskim antibioticima i naročito e, prirodnim antibioticima. Od usvajanja mojeg izvješća o sigurnoj zdravstvenoj skrbi u Europi u svibnju prošle godine više se nije govorilo o sigurnosti pacijenata. Mene zanima radi li komisija na ovom pitanju i koje će mjere u budućnosti poduzeti. Hvala. U ime NNF-a gospodin gospođa Donano. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, zahvaljujem gospodinu povjereniku što je danas došao. Već je spomenuto nekoliko tema, međutim ja bih željela istaknuti tri. Prva tema tiče se alkohola, prvenstveno europske strategije koju neki od zastupnika podržavaju. Moram priznati da se suočavamo sa vrlo važnim problemom, posebice kod najmlađih i ne radi se zapravo o tome e, koliko e, će opromila imati određeni alkohol, već o količinama koje se konzumiraju i redovitosti uporabe. Inflacija u tom području zapravo ide u e, korist krijumčarenja alkohola i nezakonite trgovine. Znamo da proizvodi koji e, kruže tržištem Europske unije nisu uvijek zakoniti i da takva prodaja predstavlja veliku opasnost pogotovo za mlade E, te e, vjerojatno ti mladi i dalje predstavljaju e, plijen za krijumčare, posebice ako se cijene budu prohibitivno dizale. Ciljanje mlade populacije vrlo je važno. Zanima me koji su se nacionalni instrumenti pokazali efikasnim u tom smislu i kakve preporuke temeljem toga Europska komisija može dati. Drugo pitanje je vezano uz cijene. Uz evaluaciju rizika i eventualnog učinka povisivanja cijena alkohola, posebice jakih alkohola i žestokih pića, trebamo vidjeti e, što se zapravo u konačnici može postići. Ono što svakako želim mu učiniti jest izbjeći da budemo kontraproduktivni. Druga tema vezana je uz označavanje mesa u proizvodima e, pripremljenima od mesa. Gospodin Panjo je već o tome govorio. Imali smo prilike vidjeti da su izuzeća na snazi za ritualno klanje životinja metodama koje su vrlo obskurne i koje nisu prihvatljive. Smatram da komisija treba e, ozbiljno uzeti taj problem i e, raditi zapravo u dvije faze. Kao prvo treba uzeti u obzir patnje životinja do kojih dolazi i štete za dobrobit životinja tijekom ritualnog klanja. Države članice moraju točno znati je li došlo do klanja na taj način i to mora biti posebno označeno. Ako treba zatražiti restrikcije takvih praksi, onda neka se to učini. Treća tema koju želim spomenuti jest upravljanje epidemijama. Znamo da što je veća učestalost e, i dinamika kretanja ljudi, to je velika e, veća opasnost za zaraze. I Mislim da mjere koje trenutačno imamo s obzirom na sadašnje stanje, sadašnje stanje vezano uz izbjegličku krizu jednostavno nisu dovoljne. Trebamo hitnu akciju sprečavanja i prevencije, zato što rizici zaista postoje. Prijenos zaraznih bolesti sve je veći i moramo pokušati barem izbjeći epidemije, a da bismo to mogli učiniti e, trebaju nam odgovarajuće mjere. Zanimaju me namjere Europske komisije u tom smislu. Hvala. Hvala. Ovime zaključujemo prvi krug pitanja i dajemo riječ povjereniku. Hvala. Započet ću sa prvim pitanjem o glifosatu gospodina Iva Beleta. Naravno, Drago mi je bilo što je Europski parlament donio rezoluciju o glifosatu i također da je bilo vrlo fleksibilnih prijedloga i kompromisa. Sada nam predstoji rasprava zato jer sada trebamo razgovarati o tome sa svim zemljama članicama jer sada ispitujemo mogućnost stvaranja opširnog kompromisa. Želimo zadržati veliku većinu zemalja članica koje će pristati uz našu konačnu odluku. Također, Kolegi još nije donio nikakvu odluku, imamo samo rasprave između različitih službi komisije, ali želimo razmotriti sve mogućnosti i nastojimo omogućiti kompromis između što većeg broja zemalja članica. Ja ću osobno nastojati donijeti razumnu odluku, naravno uzimajući u obzir e, sva složena pitanja. Drugo pitanje gospodina Parnioa, mm, Počet ću sa označavanjem u zemljama porijekla. Sukladno uredbi o informiranju o prehrambenim proizvodima za potrošače, to je sada označavanje obvezno ne samo za određene proizvode, nego i za meso. I sukladno izvješću komisije, dobrovoljno označavanje je najodrživije rješenje za određene vrste hrane, barem na razini Europske unije, no to ne znači da zemlje članice ne mogu donijeti vlastite mjere i sami ste spomenuli da neke zemlje članice žele ispitati na vlastitom terenu obvezno označivanje, a mene zanima ishod takvog ispitivanja. Francuska je iznijela svoj stav i želju da započne sa takvim ispitivanjima kao što je učinila i Italija. I mi ćemo pratiti situaciju jer uredba jača odredbe o dobrovoljnom označavanju, no mi ćemo razmotriti prijedloge tih zemalja članica i ako su oni u skladu sa načelima razmjernosti i sa pravnim obvezama, onda ćemo biti spremni pratiti takve eksperimente. Znate da je postupak za primjenu odredaba još nešto na čemu valja poraditi. Moje službe rade na tome kako bi se to moglo usvojiti do kraja godine. I to će biti daleko transparentnija situacija u cijelom pravnom okviru. Spomenuli ste problem pristupa liječenju i olakšavanje takvog pristupa. Komisija raspolaže dvama instrumentima, dakle imamo skupinu stručnjaka koja komisiji i zemljama članicama predstavlja izvješće o određivanju cijena u zemljama članicama i također imamo projekt Euripid koji je dobrovoljan i kojim se zemlje članice pozivaju na transparentno predstavljanje informacija i na razgovor o inovativnim lijekovima. I drago mi je što je sve veći broj zemalja članica spreman sudjelovati u tom projektu. Kada je riječ o mogućnostima procjene i pružanja boljeg pristupa novim lijekovima, EMA je predstavila projekt kojim se otvaraju vrata novim kanalima za odobravanje stavljanja u promet novih lijekova što prije. Neformalno vijeće 18. travnja je provelo vrlo angažiranu raspravu i nizozemsko predsjedništvo je uspjelo potaknuti odnosno rasprava o transparentnosti cijena i razmotrila se moguća daljnja suradnja između zemalja članica kada je riječ o tome i također kada je riječ o procjeni tehnologije i sve veći broj zemalja članica pokazuje interes za priključivanjem pregovorima o cijenama nakon partnerstva između Belgije, Luksemburga i Nizozemske u tom smislu. Francuski ministar je predložio i raspravu o inovativnim lijekovima i pristupu istima da se ta rasprava prenese na razinu G7 i mi smo spremni preuzeti njegovu sugestiju i želim eh, skrenuti vašu pozornost na izvješće koje je predstavila skupina STAM o određivanju cijena i modelima nadoknade u svim zemljama članicama, svih 28. Evo, idemo dalje u tom pravcu i ćemo zemlje članice na suradnju, jer kao što ste spomenuli, neke razlike u cijenama su nelogične. Trebamo i dalje pratiti situaciju na terenu. E, nove tehnike uzgoja. Nedavno razvijene su nove tehnike uzgoja biljaka što je dovelo do organizama čiji je status nejasan sukladno europskom pravu. Neka od novih e, sjemena su otporna na bolesti i sušu i to može omogućiti održiviju poljoprivredu. Komisija sada provodi pravnu analizu kako bi razjasnila potpadaju li te tehnike pod naše zakonodavstvo o gmo Komisija također želi dovršiti tu pravnu analizu do kraja 2016. godine jer znamo koliko je važno razjasniti situaciju u ovom području. Naravno, poljoprivreda u Europskoj uniji ne smije biti muzejska, nego treba imati koristi od inovacija i pridonijeti i postizanju ciljeva održivosti. Nadam se da ćemo i imati jedno šire promišljanje o mogućim inovacijama u ovom sektoru. Sada ću se osvrnuti na pitanje gospođe Gerling. Naravno, Hvala vam na ovom pitanju. Ja se potpuno slažem s vama u tvrdnji da trebamo povratiti povjerenje u znanost kako bismo iskoristili i znanstvene dokaze u korist e, razrade politika i donošenja odluka. Postoje različita mišljenja o znanosti što je neizbježno i jednostavno stoga što dokazi nisu potpuno ili konkluzivni i naravno potrebna je procjena stručnjaka. Ja e, razgovaram sa povjerenikom Mojadosom koji je nadležan za mehanizam znanstvenog savjetovanja i zajedno razmatramo mogućnost uvođenja takvog mehanizma u područje zdravstva i prehrambene sigurnosti. Dakle, želimo vidjeti kako možemo iskoristiti te nove mehanizme i iskoristiti savjete stručnjaka i dostaviti ih svim zainteresiranim stranama. Pitanje je gospođa Ris. Kada govorimo o preuzimanju zakonodavstva, osam zemalja članica je naznačilo da će preuzeti tu direktivu. E, Belgija, Litva i Estonija su to djelomično e, učinile, Njemačka, Litva, Malta i Slovačka su izvijestile o potpunom preuzimanju i druge zemlje članice su u naprednoj fazi i sada se E, razgovara o donošenju zakona u nacionalnim parlamentima. Prema našim saznanjima većina zemalja članica će to učiniti na vrijeme, do roka. Naravno, komisija podržava zemlje članice na ujednačeno preuzimanje direktiva. Kada govorimo o elektroničkim cigaretama i o ističućem dizajnu ambalaže. Ja e, pozdravljam takve odluke, no kada je riječ o e-cigaretama, kao što znate, zemlje članice same o tome odlučuju i donose zakonodavstvo. Mi samo prikupljamo informacije od stručnjaka i različitih e, tijela o tome kako zakonski urediti pitanje e-cigareta. Ja osobno smatram da je potrebno što čvršće zakonsko uređenje jer smatram da su takve cigarete opasne za javno zdravlje. Imamo i pitanje o zlouporabi alkohola i najnižim cijenama. Ja se slažem sa zabrinutošću koju je iskazala kolegica u vezi sa zlouporabom alkohola. I kao što sam spomenuo, mi podupiremo e, zajedničko djelovanje u suzbijanju zlouporabe alkohola u zemljama članicama i također zemlje članice su poznane na provedbu akcijskog plana u suzbijanju zlouporabe alkohola među mladima. Kao što znate, Europski sud je odlučio da ako je to u skladu sa razmjernošću, proporcionalnošću, onda će o tome odlučivati zemlje članice. sada očekujemo konačnu odluku. i pratimo donošenje odluke na Škotskom vrhovnom sudu. Kada je riječ o označivanju, pripremamo izvješće o označivanju alkoholnih pića koje je sada u fazi internih konzultacija i mi pratimo cijeli postupak. i nadamo se da ćemo do trećeg kvartala 2016. godine imati pred sobom konačnu odluku o označivanju. Spomenuli ste i situaciju u vezi sa zlouporabom alkohola među mladima. Kao što znate, zemlje članice obvezne su uvesti porezne instrumente, cjenovne instrumente, tržišne instrumente, urediti oglašivanje, pristup alkoholu i svi su to instrumenti u rukama zemalja članica. Znamo da se danas govori o mogućnosti prekograničnog uređenja pitanja oglašavanja i mi razgovaramo o mogućnosti uvođenja toga u okvir audiovizualne direktive. To je sada predmet rasprave između službi komisije, no želim pozvati zemlje članice da se posluže marketinškim instrumentima kako bi suzbile zlouporabu alkohola i štetu koju alkohol čini. Ponavljam, zemlje članice moraju biti aktivne jer one same znaju koji su instrumenti najučinkovitiji, a cjenovni instrumenti su vrlo učinkoviti, no kao što znate o tome odlučuju same zemlje članice. I e, imali smo još jedno pitanje gospođe Auken o glifosatima i procjeni učinka. E, pardon, o endokrinim disruptorima i procjeni učinka. Hvala na tome što ste postavili to pitanje. Kao što znate, komisija je uzela na znanje odluku suda. Ona ne ide protiv odluke suda, procjena učinka je učinjena i mi smo odradili svoj posao u smislu dovršenja procjene učinka jer nam je ona od koristi u donošenju sveobuhvatnih odluka, no mi smo spremni uvažiti odluku suda i iznijeti konačne kriterije za endokrine disruptore do, do ljeta. To je postupak koji je u tijeku i ne čini nam se da postoji kontradikcija u tome što se pridržavamo svojih obveza s jedne strane, a s druge strane prikupljanju svih mogućih podataka o endokrinim e, disruptorima. Naravno, spomenuli ste potentnost, to je u rukama stručnjaka i ja Neću suprotstavljati stručnjake za endokrine disruptore i za teoksikologiju. Mi ćemo uskoro organizirati jedan okrugli stol na koji ćemo pozvati sve stručnjake i onda ćemo vidjeti koja će biti odluka tog okruglog stola. Ja nisam sudac kada je riječ o znanosti. Mi smo zakonodavno tijelo, nismo tijelo koje procjenjuje stručna mišljenja. Toksikolozi imaju jedno mišljenje, endokrinolozi drugo mišljenje, a oni nam moraju predstaviti njihovu zajedničku odluku. Dakle, nije na nama da odlučujemo koji su kriteriji prikladniji. Mi ćemo pratiti njihovu raspravu. Kada je riječ o potentnosti, niti jedna odluka još nije donesena i ja ću razmotriti konačno izvješće stručnjaka o tome. Otpornost na antibiotike, pitanje gospodina Pedičinija. potpora industriji u predstavljanju novih vrsta antibiotika. Kao što znate, imamo inicijativu za inovativne lijekove koja podupire istraživanja novih antibiotika. To je u pripremi. Kada je riječ o praćenju upotrebe antibiotika u humanoj medicini, do jeseni 2016. iznjećemo smjernice o odgovarajućoj upotrebi antibiotika u humanoj medicini. I naravno, spremni smo razgovarati o novim poslovnim modelima u vezi s sa izradom novih vrsta antibiotika. Industrija smatra da na tržištu ne postoji dovoljna potražnja za proizvodnjom novih vrsta antibiotika, a mi raspravljamo sa tim pitanjem, o tim pitanjima sa svim dionicima. Uh, once again speaking about uh, question related to alcohol. Pitanje je gospođe Dornano o strategiji za alkohol. Ja slažem se s vama da treba procijeniti modele cijena u svim zemljama članicama. S naše strane mi razmatramo zajednička stajališta o upravljanju rizičnim čimbenicima, dakle alkohol, duhan, transmasti i tako dalje. Glavni instrument za smanjenje učinka rizičnih čimbenika je u rukama zemalja članica zemlje članice moraju shvatiti da tržišni instrumenti, pristup tržištu, oporezivanje, oglašavanje se moraju provoditi na odgovarajući način kako bi se smanjio učinak takvih rizičnih čimbenika. I naravno govorilo se i o pitanju cijena, o oglašavanju koje se obraća mladima. I e, spomenuli ste ritualno klanje. Komisija je e, objavila izvješće koje mm, prikazuje primjenu tog e, rituala u, raznim zemljama članicama bez stvarne zloupotrebe i kontrola rukama zemalja članica. Teme u vezi sa ritualnim klanjem će se raspravljati u budućnosti u okviru platforme za dobrobit životinja i mi smo spremni skrenuti vašu pozornost na ta pitanja jer je to svakako važno. Zatim imamo odbor za zdravstvenu sigurnost koji je stalan i pratimo sve podatke u vezi sa prijenosnicima Zika virusa i također nastojimo izbjeći mm, se ne sporazume u vezi sa našim savjetima za e, očuvanje zdravlja, dakle kako se koriste različita sredstva za dezinfekciju kako bi se suzbili prijenosnici i to su teme koje uživaju prioritet jer stiže ljeto i moramo biti vrlo oprezni i pozorno pratiti situaciju u vezi sa Zika virusom. Hvala povjereniče. Sada imamo poduži popis govornika, 21 osoba se javila za riječ, stoga molim sve da budu kratki Gospođa Grstet izvolite, vi ste prvi. Hvala lijepa, gospodine povjereniče, što ste nam se pridružili. Na samome početku želim reći nešto o e, uredbi o veterinarskim lijekovima, zato što moram priznati da sam razočarana činjenicom da Europsko vijeće još nije iznijelo svoje mišljenje. Vjerojatno se čeka kraj godine, što znači da će trilog, e, zapravo početi tek 2017. godine. Ja vas molim molim da izvršite pritisak unutar vijeća zato što se nastojimo boriti protiv antimikrobne rezistencije, a imam osjećaj da gubimo dragocjeno vrijeme zato što Europsko vijeće oteže. Također bih željela istaknuti koliko je važno pitanje stavljanja na tržište inovativnih e, lijekova te individualiziranog pristupa za pacijente. Izuzetno je važno da imamo e, fleksibilnije modele vezano uz davanje odobrenja za stavljanje lijeka na tržište. U Francuskoj postoji iskustvo vezano uz postupak privremenog davanja odobrenja za korištenje a e, trenutačno Europska agencija za e, lijekove eksperimentira sa evolutivnim pristupom. Mene zanima kako je vaše mišljenje o tome. Na kraju želim spomenuti jedan problem koji me brine. Dvije kategorije proizvoda, proizvodi za djecu i proizvodi e, za sportaše. Europska komisija treba pripremiti izvješće. Izvješće trebalo biti pripremljeno za srpanj 2015. godine, međutim još uvijek nije pripremljeno. iako trenutačni zakonski okvir treba biti stavljen izvan snage u srpnju ove godine, nemamo nikakve ideje o tome što će se dogoditi nakon toga. Naime, meni se čini da je to vrlo teška situacija zato što više neće postojati lek specialis vezan uz ova pitanja i upravo zato zanima me vaše mišljenje i ono što vi imate za reći vezano uz ovu domenu. E, još jednom kolege, ljubazno vas molim da budete kratki. Gospodine Poc. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Vidim e, da se postavlja mnogo pitanja vezano uz glifosat. Izgleda da je to problematična tema, no moram se ponovno vratiti na tu temu. Gospodine povjereniče, vi uopće niste odgovorili na pitanje gospodina Beleta, pa ću vam postaviti pitanje ponovno i molim vas da odgovorite sada da ili ne hoće li Europska komisija poštovati odluku koju je donio parlament. Radi se o odluci koja je donesena većinom glasova zastupnika u Europskom parlamentu, vezana je naravno uz glifosat o kojem govorimo. Glifosat je zapravo patentiran kao antibiotik i to je vrlo važna tema i u sklopu antimikrobne rezistencije. Radi se o proizvodu koji se koristi za određene patogene, što može naravno dovesti do otpornosti na neke druge patogene. To su potvrdile i studije sustručnjaka. Mene zanima hoće li Europska komisija početi raditi na tome. Idemo dalje, izvolite. Gospodin Pljeka. Hvala lijepa, gospodine povjereniče. Na našem posljednjem sastanku postavio sam pitanje vezano uz provedbu direktive o duhanskim proizvodima. Tada ste bili optimist, a imam osjećaj da ste to i danas. Tako barem zaključujem iz vaših odgovora. Moram međutim reći da kad pogledamo kakve su statistike, samo je pet do šest država članica u potpunosti u provedbi direktive, a rok je 20. svibnja ove godine. Dakle, taj rok se bliži. Temeljem primjera Poljske možemo vidjeti kako zakonodavni proces izgleda. Četiri tjedna koja su nam preostala mogla bi biti problematična kada se radi o potpunoj provedbi ove direktive. Moje pitanje je sljedeće. Možete li nam, molim vas, jasno odgovoriti? Što će se dogoditi ako države članice ne uspiju ili nisu u stanju u potpunosti provesti direktivu do zadanog roka? Kakve će biti posljedice? Kakav će biti rezultat? Što će učiniti Europska komisija? Koji će biti njezini sljedeći koraci? Hoće li se direktiva izravno primjenjivati ili ne? Što Europska komisija namjerava? Jer čujem glasine Hoće li Europska komisija odlučiti o odgodi stupanja na snagu i e, taj rok produžiti za početak sljedeće godine. Gospodin Farija. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, hvala vam što ste nam se pridružili. Europski parlament donio je rezoluciju vezanu uz glifosate i davanje odobrenja za korištenje na rok od sedam godina. Međutim, ponovno se pokazuje da su gospodarski interesi snažniji od interesa javnog zdravlja. Vi ste povjerenik koji među ostalim u području svoje nadležnosti ima zdravlje, tako da razumijem da bi vas donošenje ovakve rezolucije trebalo veseliti. Kao što znate, postoji kontroverza e, vezano uz znanstvene rezultate i stajalište EFSE te svjetske zdravstvene organizacije koje se u potpunosti razmimo ilaze kada se radi o stajalištima. Radi se dakle o proizvodu koji upravo zbog te kontroverze ne bi trebao biti dostupan na tržištu, međutim to je moje osobno mišljenje. Trenutno se čeka mišljenje od ICA, e, ICA vezano uz toksičnost. Ako to mišljenje pokaže da se radi o toksičnoj substanci, kakve su namjere Europske komisije, što namjerava učiniti po tom pitanju? kako komisija uopće može predložiti takav dugačak period za korištenje glifosata, kad imamo prilike vidjeti da se u neke države članice, primjerice Francuska, tako i regionalna vlada u e, Belgiji, zabranile korištenje tog proizvoda. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je vezano uz Zika virus. Stižu nam vijesti iz Brazila da je postignut određeni uspjeh vezan uz borbu protiv zika virusa. Zanima me koje su najsvježnije e, informacije koje ima komisija. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin e, Omarže. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Nekoliko pitanja vezano uz glifosat. U vašem odgovoru rekli ste da ste spremni sagledati sve opcije kako bi se došlo do kompromisa i rekli ste također da e, se treba zauzeti razumno stajalište. Moram vam reći da je prema mojem mišljenju jedina razumna odluka, jedino razumno stajalište poštovati mišljenje Europskog parlamenta. Kada se radi o toj temi, radi se također i o poštovanju europske demokracije, a vi radite pod povećalom građana Europske unije. Smatram da jedina odluka koja je u skladu sa preventivnim načelima može biti neodobravanje glifosata sve dok se ne odrade u potpunosti neovisne ozbiljne studije. Također imam jedno pitanje koje se čiče TTIP-a. Želio bih znati uzima li se u obzir ta dimenzija. Naime, znamo da proizvodi, poljoprivredni proizvodi e, koji dolaze iz Sjedinjenih američkih država sadrže vrlo visoke razine glifosata. Posljednje pitanje, ako mi dozvoljava gospodin predsjedatelj, tiče se E, pristupa e, lijekovima u e, tri terapiji u Poljskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj gdje je pristup zaista vrlo složen zato što jednostavno lijekovi nisu dostupni niti u bolnicama, niti u državnim ljekarnama, niti u privatnim lijekanama. i upravo zato um, me zanima kako je stajalište komisije. Gospodin Stajes. E, pozdravili ste um, mišljenje, odnosno rezoluciju Europskog parlamenta vezano uz glifosate. Međutim, mene zanima što će se ovdje konkretno dogoditi. E, Europski parlament je vrlo jasno iznio svoja stajališta. postoje drugi proizvodi kojima se može rješavati problem e, korova. Vrlo jasno smo rekli koji su rizici korištenja glifosata, vidjeli smo znanstvenu dokumentaciju, u novinama se pojavljuju spekulacije na koji rok će biti odobrena substanca. Međutim, e, imam jedno konkretno pitanje. E, vi ste rekli da ste zadovoljni zbog rezolucije parlamenta i da je pozdravljate. Možete li nam međutim jamčiti da ćete u sljedeća 3, 4, 5 tjedana osobno poduzeti određene aktivnosti kako bi se rezolucija koju je donio Europski parlament uistinu uzela u obzir i kako bi bila sastavnim dijelom prijedloga koji će se 17. ili 18. svibnja iznijeti državama članicama. Možete li e, reći da ćete uistinu zauzeti aktivno stajalište da to bude tako? Gospođa Evi, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Povjereniče Andrkajtes, ja bih se htjela osvrnuti na situaciju u Južnom Tirolu. Upravo jučer smo se susreli sa predstavnicima stanovnika tog područja i ovdje sam. Oni su na skrenuli pozornost na to što u toj prekrasnoj dolini u općini Males Poljoprivreda je još e, u velike konvencionalna i koristi se velike količine pesticida. Ta je upotreba pesticida toliko velika da osam puta nadilazi nacionalni prosjek u Italiji. Dakle, vidimo da su pesticidi vrlo rasprostranjeni i e, stanovnici te općine su ukazali na to da je korištenje tih pesticida nediskriminirano i mogu se pesticidi prenijeti i na neciljena područja, recimo dječja igrališta, škole, biciklističke staze i općenito javne prostore. A i sami djelatnici tog sektora kada se koriste tim e, tvarima se štite zaštitnom odjećom i ostalom, ali naravno to nije tako u susjednim područjima za javnu namjenu. Dakle, E, sama općina je prošle godine organizirala referendum i stanovništvo se odazvalo i iskazalo se sa 75% glasova za potpunu zabranu upotrebe pesticida u općini Malnes. Ja vas pitam, hoćemo li poslušati volju građana koji se zalažu za isključivo ekološki uzgoj ili za upotrebu alternativnih tehnologija za održivost poljoprivrede i mm, nećemo li obustaviti primjenu tog tradicionalnog modela na koji način komisija želi zaštititi ljude koji stanuju, žive u blizini područja gdje se koriste pesticidi na e, vrlo rasprostavljen način. Hvala vam. Hvala. Gospođa Gude. Merci, Hvala lijepa. Gospodine euh, povjereniče. E, tehnologija vezana uz modifikaciju gena koja bi trebala 2016. godine e, izaći na javno mnjenje treba će se na neki način e, ukalupiti, odnosno uključiti u postojeći okvir. Ta tehnologija koja nam s jedne strane pruža velike mogućnosti za sobom povlači zdravstvena i etička pitanja. Danas su znanstvenici ti koji pokušavaju definirati granice korištenja ovakve tehnologije tehnologije, posebice kada se radi o manipulaciji ljudskog embrija. Gospodine povjereniče, namjerava li Europska komisija na neki način regulirati ovu novu tehnologiju za različite primjene? E, namjeravali postaviti moratori vezano uz tu tehnologiju dok se zdravstvena i etička pitanja ne riješe s državama članicama. Hvala lijepa. Gospođa Gardini. Gospođa Gardini je danas izgubila glas, tako da ću joj ja posuditi svoj, budući da ona ne može govoriti. Kada govorimo o zdravstvu, često smo promišljali o Europi različitosti. Prema podacima 86% europskih bolnica nema dovoljno lijekova, i to se odnosi i na glavne e, lijekove poput e, osnovne kemioterapije. Među onime što bi se moglo učiniti kako bi se stalo na kraj toj teškoj situaciji imamo i e, stvaranje jednog postupka procjene tehnologije na europskoj razini što bi i izbjeglo um, posla. Europska agencija za lijekove je nedavno iznijela vrlo pozitivne rezultate jednog važnog pilot projekta koji je išao upravo u tom pravcu. Ravnatelj agencije Razi je to komentirao riječima da ćete se na taj način poboljšati brz pristup važnim lijekovima u cijeloj Europi. U svijetu ove posljednje tvrdnje ne smatrate li gospodine povjereniče da je stigao trenutak da se uspostavi jedan takav postupak na europskoj razini i namjeravate li iznijeti zakonodavni prijedlog u tom smislu? Hvala. Gospođa Sarbu. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Prošloga mjeseca Europska komisija je predstavila izvješće postavljanje zakonitih e, granica na proizvode o kojima smo govorili u uvodnom izlaganju. Radi se međutim o e, prilično dugom procesu i zanima me kada možemo očekivati konkretan prijedlog. Hvala gospodin Dorman. Hvala lijepa. Gospodin povjerenik s nama je podijelio najsvježe informacije vezano uz provedbu e, direktive o duhanskim proizvodima i rekao je da je provedba te direktive jedan od prioriteta Europske komisije. Rekao je također da će se pobrinuti da države članice ispune rokove. Međutim, preostalo nam je još mjesec dana. I meni se čini da će povjereniku biti teško ispuniti e, ovaj rok. 8. travnja 2016. godine Europska komisija je priznala da je samo 5 od 28 država članica prošlo formalnu proceduru e, u sljedeće dvije godine. Izvoz duhana vrlo je važan za nizozemsku, kao što znamo i to je ujedno i područje e, u kojem se otvara veliki broj radnih mjesta. U Nizozemskoj postoji tvrtka McBan koja zapošljava 140 osoba. Mene zanima što se događa člankom 11. Dva su moguća scenarija. S jedne strane dvostruka priprema strojeva, dvostruk rad i dvostruki logistički troškovi. Postoje tri institucije koje su se zauzele za ekspeditivnu primjenu europskog zakonodavstva. Mene samo zanima kako će Europska komisija ispuniti svoje obveze. Meni se čini da komisija do sada nije odradila svoje zadaće. Zanima me kako će se stvari dalje razvijeti. Hvala lijepa, gospodin Ek. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, hvala lijepa što ste e, mi dali priliku da sudjelujemo u ovom dijalogu. Kao prvo, Želim reći nešto o prijedlogu vezanom uz biološka gnojiva. Proizvodnja bioloških gnojiva nešto je što je izuzetno važno u okviru djelovanja odbora za zaštitu okoliša. Posebice kada govorimo o korištenju teških mentala žive i nikla. Mislim da trebamo imati definirane granične vrijednosti kako bismo izbjegli bilo kakvu kontaminaciju prehrambenog lanca. Što je sa živom? Što se događa u tom području? S jedne strane, kao sastavnim dijelom e, um, sporazuma minimata, e, ograničava se utjecaj žive na okoliš, ali s druge strane kažemo da fosfatna goriva se mogu koristiti u Europskoj uniji. 90% tih gnojiva se zapravo uvozi i sadrži vrlo visoke razine žive. Možete li objasniti zašto u e, Europskoj komisiji zapravo imamo dvije e, različite mjere koje se koriste? Hvala. Gospodin Peterle. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, ova rasprava o glifosatima je vrlo važna. Neke države članice kažu da nema alternative. Alternative nisu postojale kada smo živjeli u režimima koji nisu bili demokratski. U demokratskim režimima uvijek postoje alternativa. Što će Europska komisija učiniti kako bi podržala zdravstveni aspekt i kako više ne bismo imali taoce kemijske industrije? Želio bih također pozdraviti vaša nastojanja o transmastima. Očito će se transmasti još neko vrijeme nalaziti na našem meniju. Zanima me kada će Europska komisija finalizirati svoj prijedlog. I treće pitanje. Europska komisija je stavila u prvi plan e, socijalni stup ljudskih prava gdje je zdravlje vrlo važna tema. Hoće li taj socijalni stup predstavljati priliku za razvoj e, zdravstvenih politika i u sklopu europskog semestra? Prošli tjedan održana je konferencija vezana uz rak kože. Na toj konferenciji rečeno je da se Europa mora angažirati po tom pitanju. Želio bih postaviti sljedeće pitanje koliko smo daleko odmakli vezano uz pripremu direktive 37 koja se odnosi na ovo pitanje. Još jedno pitanje vezano uz antimikrobnu rezistenciju. Tu si također postavljamo pitanje koje su alternative. Želimo vidjeti neke alternativne metode kako bismo iznašli što bolje rješenje, poboljšali zdravlje ljudi i životinja također. Želio bih jasan odgovor. Hvala. Hvala, gospođa Kadenbak. Hvala. Moje pitanje ide u istom smjeru i kao i gospodina Peterlea. Vi ste govorili o prevenciji i ulaganju u zdravlje. Imate znači članak 168 Europske unije koja govori o tome da se na političkom planu zdravlja u Europskoj uniji treba uzeti u obzir u svim politikama. Naravno, kolegi na tom pitanju e, odlučuje, ali ništa u tom smislu ne nalazimo u tekstovima i prevencija nije uzeta u obzir. Zbog toga je izuzetno važno da govorimo o ulaganjima u zdravlje, posebno što se tiče obrazovanja na zdravstvenom planu i to u cijeloj Europi. Naravno govorimo o zakonodavstvu, o boljem zakonodavstvu. No, to je sve presporo, posebno kad govorimo o direktivi o duhanskim proizvodima. Tada to možemo vrlo dobro vidjeti. Bilo kakav prijedlog e, kasni, to vidimo u programu o borbi protiv kroničnih bolesti. No, vidimo da ne zbilja ne napredujemo što se tiče tih e, prijedloga u komisiji. Gospođa e, Kviderik, izvolite. Imamo pitanje koje još nismo postavili vezano uz dobrobit životinja. Vi ste o tome govorili Znači, govorili ste o e, industriji proizvodnje svinskog mesa. Govorili ste također i o krizi u industriji svinja. Vrlo je teško za stočare i poljoprivrednike e, imati održivu proizvodnju i postavlja se tu pitanje dobrobit životinja e, prema interesima i dobrobiti farmera. To je važno i za mliječnu industriju također. Ono što izuzetno je važno da imamo održivo prihode poljoprivrednika. Kad vidimo naše sporazume sa Brazilom, kako ćemo onda uspjeti ostvariti sve te zahtjeve? Što će napraviti također farmeri i njihove e, obitelji? Ne mogu se boriti protiv multinacionalnih kompanija koji koje su užasno velike i posjeduju veliki stočni fond. Kako se borite s tim? A sada gospođo Kabezon, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala, gospođo predsjedniče. Želim inzistirati na korištenju e, lijekova. Imali smo znači 18.4. sastanak ministara zdravstva u Amsterdamu i prezentirali su jedan dobar dokument. Govorili su o važnosti farmaceutske industrije u Europi, no govorili su također i o novoj bilanci koju treba e, e, razraditi. Te da trebamo napraviti preokret na tržištu u interesu, e, znači e, interesi industrija su nešto što je uvijek u prvom planu posebno kad govorimo o cijenama. A kad govorimo o patentima, te pa, ti patenti se e, vrlo loše koriste u osmišljavanju politika farmaceutskih industrija, oni jednostavno žele kasniti s tim patentima zbog svojih interesa. Trebamo pronaći rješenje na europskoj razini. Rekli se da su potrebne mjere, razmjena informacija. U istinu, to je rečeno u ovom dokumentu i to tamo stoji. Ne možemo spriječiti raspravu u komisiji. Imamo nadležnost e, u utvrđivanju e, cijena koja je na državama članicama. A naravno, Europska komisija ima odlučujuću odluku u tom smislu i trebate poduzeti mjere na europskoj razini. Gospodin Paolucci, hvala gospodine predsjedniče. Parlament je velikom većinom zatražio ukidanje četvrtog članka uredbe iz 1924 e, pod e, nazivom direktiva o hranidbenim svojstvima. I ovdje smo više puta rekli da ta svojstva nemaju nikakvu znanstvenu utemeljenost, da ne imaju koristi po zdravlju, zdravlje da nemamo lošu ili dobru hranu, nego imamo loše prehrambene navike i također da to omogućuje i e, lažne informacije i e, e, idu na štetu visokokvalitetnih proizvoda koji se promiču europskim sredstvima. Trebaju nam jasne oznake koje će informirati potrošače i stroge odredbe kako bi se izbjeglo lažno reklamiranje i zaštita brendova i oznaka. Dakle, upravo suprotno onome što imamo sada. Što namjeravate učiniti kako biste ispoštavali volju parlamenta i u kojem roku? Hvala. Hvala, gospođa Melior. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala povjereniku koji je došao ovdje da odgovori na vaša pitanja. Sad ću govoriti o glifozatu. Vi ste rekli da u suradnji sa državama članicama trebamo naći rješenje ovog problema. Govorimo stalno o e, odobrenju od 10 godina. Ja bih željela da to potvrdite ili da pak opovrgnete. Njemačka je uvijek inzistirala na tri točke a tu moramo biti vrlo rezervirani što se tiče korištenje glifosata prije kulture e, znači moraju to koristiti tehničari i stručnjaci koji znaju koristiti glifosat. To je problem. U Njemačkoj koriste e, taj proizvod koji, a ne znaju ga proizvoditi. Ne znaju ga koristiti. Oni ne bi smjeli biti uključeni. Evo, molim vas da odgovorite na ta pitanja. Hvala, gospođa Borzan. E, poštovani gospodine povjereniče, e, kao što i sami znate, kampilobakterioza je vrlo prisutan javnozdravstveni problem u Europskoj uniji. U 2013. godini registrirano je čak 215 tisuća slučajeva, a podaci za 2014. su još alarmantniji. E, upravo zbog toga zanima me hoće li komisija nešto mijenjati oko pravila za tretiranje pilećeg mesa e, protiv kampilobakterioze, odnosno da preciziram e, hoće li komisija kao sredstvo dekontaminacije odobriti peroksiocitenu kiselinu, odnosno perokside. Hvala. Thank you very much. Mr. Zofoli. Hvala, gospodin Zofoli. Gospodin Zofoli. Hvala gospodine predsjedniče. Evo, vraćam se uporno na pitanje označavanja porijekla za mliječne i mesne proizvode u prerađevinama. U svjetlu onoga što čini Francuska i dvije rezolucije u korist obveznog označavanja koje je usvojio parlament, htio bih se još jednom pozvati na to kako bih zatražio od komisije da se osigura što veća transparentnost u čitavom proizvodnom prstenu i kako bi se izbjegla netransparentnost na jedinstvenom tržištu. Povjereniče, izvolite. Hvala gospodine povjereniče. Hvala što želite ograničiti e, korištenje industrijskih transmasti. No, čini mi se da je sljedeća godina još daleko u tom smislu. Zašto uzimam riječ? Govorili smo o glifosatima i razumijem, to je načelno pitanje vezano EFSU i njezinu procjenu rizika. EFSA ima ograničenja ne možemo koristiti rezultate EFSE ako ih e, koristimo u odnosu na one iz svjetske zdravstvene organizacije. Možemo li koristiti mandat EFSE kako se evaluacije rizika ne bi se koncentrirale samo na specifične proizvode? Ono što je potrebno je da EFSA isto tako e, ima više sredstava i onda bi imali više poverenja u nju. Nemamo puno vremena i možda možete malo ograničiti vrijeme koje vam je potrebno za odgovore. Povjereniče, izvolite. Hvala. Sva pitanja su vrlo interesantna i ono što je jako važno E, zapravo e, sažeti sva ta pitanja i onda vam poslati odgovore na možda malo individualni način. Kad govorimo o glifosatu i svim tim pitanjima, još jednom želim naglasiti sljedeće. Komisija će raspravljati o tim pitanjima zajedno sa državama članicama. Ja se u potpunosti obvezujem što se tiče te rasprave da iz mojeg e, stajališta rezolucija Europskog parlamenta je uravnotežena rezolucija i mi ćemo poštivati tu rezoluciju. No to znači da mi svi zajedno, svi čimbenici moramo u državama članicama i sa državama članicama raspravljati o situaciji te na e, nivou e, kolegija povjerenika vidjeti u kojem smjeru možemo krenuti. Naravno, nema sumnje da svi žele strože regulirati e, korištenje uzimajući u obzir i javno zdravlje i ljudsko zdravlje i pitanja okoliša, zaštite okoliša. U svakom slučaju želimo osmisliti vrlo dobru uredbu u tom smislu. Pitali smo od, od EFSE E, da dva puta vrše procjenu e, rizika. Tu ne postoji nikakav e, konflikt između EFSE i drugih tijela. Imali smo modografiju u kojem se govori o tome da je crveno meso vjerojatno kancerogeno. Vjerojatno je e, glifosat isto tako kancerogen, jer zato što se govori o e, znači eventualno e, opasnim tvarima i rizicima, ali kad imamo procjenu rizika, onda EFSA je njoj je potrebno više sredstava za vršenje takvih procjena rizika. Naravno, moramo imati sve čimbenike koje, koji trebaju biti uključeni u ovu raspravu. Naravno, slažem vam se s vama da trebamo imati 100% sredstva u proračunu kako bi rješavali ovakva pitanja i odgovorili isto tako na e, sve bojasni. Naravno, po Trebno nam je neovisno tijelo koje će izvršiti procjenu. Moramo također imati mogućnost djelovati potpuno transparentno, ali u okviru prava i zakonodavstva koje je i ovaj dom usvojio. Ja sam u svakom slučaju spreman napraviti sve što je u mojoj mogućnosti. Države članice imaju u svakom slučaju prava zabraniti proizvode sa e, glifosatom Italija, Njemačka, Češka iz Znači dolaze takva pitanja vezano uz te zemlje, ali također je stvar i u rukama država članica da zabrane eventualno određene e, proizvode. Također treba organizirati e, razne kampanje za senzibilizaciju, isto tako podizanje svijesti, obuke i to je nešto što u svakom slučaju treba biti e, cijelo društvo uključeno u to. Moramo to napraviti na transparentan način i vidjeti kako poboljšati i sigurnost hrane i zdravstvene standarde. Ne vidim tu nikakve proturiječnosti. Talavomin e, također imamo zabranu i moramo vrlo brzo početi također e, procjenu i biomonitoring monitoring, jer inače ćemo izgubiti vjerodostojnost. U svakom slučaju želim biti dio ovih rasprava. poduzet ću sve mjere koje su u mojoj nadležnosti, a države članice također trebaju obaviti svoj dio. Korištenje proizvoda je u domeni odlučenja odlučivanja država članica. Radi se o konkretnim proizvodima i trebamo ići u istom pravcu. Ne smijemo tu sad e, vidjeti, vidjeti tu nekakve animozitete i suprotnosti da je industrija nasuprot nekim drugim čimbenicima. Ne, ne trebamo stvari gledati na takav način. Kad e, govorimo o kampilobakteru i kampilobakteriozi, to je zbilja izazovna situacija iz mojeg mišljenja i pokazuje situacija da moramo paziti na pravila higijene, higijene standarde, isto tako dobrobit životinja. Cijeli taj lanac brojke pokazuju da imamo više od 200 e, tisuća e, slučajeva svake godine. Imamo također i rasprave e, kako unaprijediti sustave kontrole. Trebamo također skrenuti pažnje na novo zakonodavstvo što se tiče službenih kontrola. Trebaju nam novi instrumenti, ali sada zajedno sa vijećem imamo e, vrlo teške rasprave oko tih pitanja. Trebamo imati efektivne instrumente tih kontrolnih procesa, a teško je se boriti sa e, zarazom kampilobakterijom. Naravno, zaraza e, mesa je nešto što u svakom e, slučaju treba onda biti uzeta u obzir. Ali trebamo o tome svemu zajedno raspravljati. Kad govorimo o svim provedbenim mjerama, ako neke države članice ne žele e, pratiti legalni e, okvir, onda ćemo odmah početi sa procesom, e, znači sa procedurom zbog kršenja pravila nećemo ni u kojem slučaju e, imati nikakve milosti što se tiče implementacije provedbe direktive o duhanskim proizvodima. U Češkoj, u Rumunskoj e, e, imali smo rasprave, isto tako u Portugalu smo raspravljali o tome sa članovima Europskog parlamenta kako uvesti sve mjere što se tiče e, transpozicije direktive o duhanskim proizvoda. Ja sam spreman biti vrlo aktivan jer znam koliko je duhan štetan. Osobno to znam vrlo dobro. A kad govorimo o važnoj temi veterinarskih lijekova. Da, ja potičem države članice da zbilja analiziraju situaciju što se tiče veterinarskih lijekova. I to e, posebno kad govorimo o raspravi na razini vijeća. Ta rasprava se treba odviti na ministarskoj razini jer moramo to zakonodavstvo e, što prije usvojiti. Još jednom ću vidjeti na koji način možemo e, potaknuti države članice da idu u smjeru onoga što je e, osmislio kao stajalište Europski parlament i da krenemo napred. Ali što se tiče inovativnih e, lijekova i pristup liječenju, da, to je vrlo važno područje moje aktivnosti. Ja s EMOM e, stalno raspravljam, imam koordinaciju vezano uz to, imamo pilot projekt koji je vrlo dobar on je upravo započeo i vidjet ćemo kakve ćemo imati rezultate nakon pola godine. No, u svakom slučaju smo spremni potaknuti sve države članice da to provedu. Što se tiče procjene tehnologije, to je nešto što je izuzetno važno. Mi smo spremni e, predstaviti možda u okviru naših planova u 2017. godini možda naš zakonodavni prijedlog prvo kolegiju, a zatim eh, parlamentu i vijeću. Moramo početi znači sa ovim programom e, procjene e, poticaja i vidjeti na koji način možemo onda finalne rezultate predstaviti 2017. godine. Mi upravo započinjemo ta, tu procjenu e, učinka. Kad govorimo o dobrobiti životinja, i situacije što se tiče farmera. Da, mliječno gospodarstvo, mliječni sektor, sektor mesa, svinskog mesa u svakom slučaju su u teškim situacijama. imali smo zabranu uvoza od strane Rusije no moramo reći da korak po korak standardi dobrobiti životinja moraju biti provedeni. Moramo uspostaviti i platforme i smjernice, mogućnost rasprave, uzimajući u obzir složenost situacije na terenu. Znate da različite države imaju različite situacije, neke e, su u tom smislu e, avangardne, i napravile su korak naprijed, a druge su u vrlo teškoj situaciji. Moramo zapravo sve to uravnotežiti, ali platforme za dobrobit životinja će biti dobar instrument razmjene praksi, e, i pomaknuti operatore e, što u tom smjeru. Imamo u svakom slučaju obe obveze do kraja 2017. godine, a imajući na umu sve ove poteškoće, aktualne poteškoće na tržištu. Kad govorimo o živi, to nije moja nadležnost i moja odgovornost, nego povjerenika Karmenu Vela. Ali ja pratim situaciju. Ne mogu sad odgovoriti na to pitanje jer nisam pripremljen, jer ne znam detaljno e, sve aspekte. No kad govorimo o gnojivima i programima, onda imamo e, povjerenicu Benkovsku i povjerenika Velu koji mi mogu onda dati možda dodatne informacije vezano uz to. A kad e, e, govorimo o revidiranju znači naprednih terapija što se tiče e, stanica i tkiva, Komisija je usvojila izvješće što je, je vrlo važno vezano uz implementaciju ovakvih e, tehnologija. Ono što je e, važno u okviru tog izvješća je zapravo najbolji način e, razvijanja znači ovih inovativnih terapija koji povezuju stanice i tkiva. Imamo nacionalne Eh, znači programe koje se tiče kompenzacije eh, donatora i moramo imati adekvatnu zaštitu eh, donatora. Ne možemo očekivati da li je revidiranje direktive nešto što će na najbolji način riješiti ova ove probleme. Trebamo napraviti znači procjenu da li trebamo ići u tom smjeru Kad govorimo o označavanju, neću sad tu e, se ponavljati jer sam rekao da je e, izvješće o označivanju u tijeku i to je u procesu konzultacije u službama. A budući da nam e, je vrijeme na izmaku, ja sam pokušao odgovoriti detaljno na vaša pitanja, a ako želite, možete me također i osobno se susresti sa mnom kako bi vam detaljnije odgovorio eventualno na ta pitanja. Hvala na tome što ste bili danas s nama. A sada možemo zaključiti tu e, točku nakon duge rasprave i prelazimo na sljedeću e, točku dnevnog reda, odgovornost naknade štete i financijsko jamstvo za odobalne nafte i plinske djelatnosti. Izvjestitelj za mišljenje je gospodin Nikos Andrulakis i dajem mu odmah riječ za prezentaciju mišljenja. Izvolite. Uh, Zamolit ću kolege da napuste prostoriju u tišini jer mi moramo nastaviti s našim radom. Izvolite, gospodine Androj Lakis. Hvala. Poštovani kolege, prije šest godina, 20. travnja 2010. godine, došlo je do velike nesreće na platformi Deep Horizon u Meksičkom zaljevu i Radilo se o vrlo skupom i teškom događaju i komisija je odlučila s pravom odnijeti odgovarajuće mjere. Mi sada iščekujemo primjenu direktive prije nego što dođe do neke druge velike nesreće. Već postoje brojne platforme na moru za istraživanje ugljikovodika i to posebno vrijedi za Sredozemno more gdje neke od tih struktura, neke od tih objekata nisu u skladu sa propisima zaštite okoliša. Direktivu treba primijeniti što prije i treba razmišljati o prevenciji, o spriječavanju, a kada je riječ o odgovornosti, nju treba doista dobro definirati. Stoga smatram da bi ovoj direktivi komisija trebala pridodati i pojam ekološkog kaznenog dijela. Mislim da je to nužnost jer sukladno uredbi treba primijeniti zakonodavstvo zemlje gdje je došlo do nesreće. Međutim, neke su zemlje pretrpjele štetu, ali nalaze se u težoj pravnoj situaciji od zemalja koje nisu pretrpjele takve štete. Dakle, trebamo usvojiti jedinstveno zakonodavstvo na Europskoj uniji kako bi oni koji su pretrpjeli štetu mogli dobiti naknadu. Najzahvaćeniji sektori mogu biti obalni turizam i ribarstvo. Dakle, trebali bismo primijeniti norveški model koji je najstrožiji i trebamo usvojiti zajedničke odredbe o sigurnosti i za naknadu štete, novčanu naknadu štete i pri tome odrediti razinu štete koja je počinjena. Zemlje članice su odabrale njima najprikladnije sustave u skladu sa vrstom i razmjerima štete i nesrećeno. mi smatramo da trebaju postojati financijska jamstva i to treba se primjenjivati sukladno zajedničkim i ravnomjernim propisima u cijeloj Europi, jer će jedino to dovesti do određene sigurnosti i jamstava. Naravno, trebamo osigurati energetsku opskrbu, ali to nikad ne smije ići na štetu okoliša ili zdravlja građana. Hvala. Hvala. U ime Pučana, gospodin Patričajlno me je zamolio da ja e, održim govor u njegovo ime. Pitanje odgovornosti naknade štete i financijskih jamstava za djelatnosti u području ugljikovodika se pretvara u jednu od najznačajnijih tema na nacionalnoj, međunarodnoj i e, lokalnoj razini. 85% nafte i 75% plina koji se proizvode u Europi odvija se upravo na odobalnim platformama na Atlantiku, Sredozemlju i Crnom moru, a to je neizbježno kako bismo osigurali energetsku opskrbu. E, budući da imamo 1300 takvih objekata u europskim vodama i s obzirom na moguće povećanje te brojke, Pozdravljam prijedlog gospodina Rakesa koji e, zahtijeva usklađeni pravni okvir između zemalja članica kako bi se spriječilo i na odgovarajući način suočilo sa e, štetama i nesrećama koje proizlaze od takvih odobalnih djelatnosti. Izvjestitelj smatra da e, naknada štete treba biti usklađenija između zemalja članica kako se s jedne strane ne bi odreklo instrumenta energetske opskrbe koji je ključan za Europu, no s druge strane kako bi se zaštitilo i okoliš i dobrostanje europskih građana instrumenti financijskih jamstava kako bi se pokrilo rizike poslovanja naftnih i plinskih platformi koji idu od vlastitog osiguranja do osiguranja od građanske odgovornosti i preko također uzajamnih jamstava i prijenosa rizika. Dakle, takvi instrumenti nisu dovoljni kako bi osigurali odgovarajuću naknadu štete. Dakle, kako bi se popunilo postojeće jazove, trebamo djelovati, no ne smijemo previše regulirati cijeli sustav. E, direktiva o sigurnosti poslovanja na moru nije u, još u potpunosti provedena u svim zemljama članicama i ne omogućuje odgovarajuću procjenu učinkovitosti uvedenih instrumenata. E, samo na taj način možemo iznaći kompromis između osiguranja zaštite okoliša i podupiranja konkurentnosti industrije koja djeluje u tom e, sektoru. To je bilo u ime gospodina Patričela, sad e, riječ ima gospodin Farija. Obrigado, Sr. Presidente. Um, gostaria de agradecer, começar por agradecer ao Sr. Andrew Lakis e o bom trabalho uh, neste projeto. Želim zahvaliti gospodinu Andrew Laki, su Lakisu na izuzetno dobro obavljenom poslu što se tiče mišljenja. Kad govorimo o e, nesrećama na platformama, odlučili smo usvojiti zajednički regulatni okvir, znači za i to nakon direktive 2013. godine 30 EU. I to posebno što se tiče ekoloških posljedica. Slažem se sa izvjestiteljem, u okviru ovih operacija, djelatnosti moramo imati procjenu učinka na okoliš, isto tako plan e, e, upravljanja rizika, osobni plan te također mehanizam e, financijskih jamstava kako bi se onda mogli obeštetiti i žrtve. Komisija treba proširiti odredbe što se tiče civilne i okolišne odgovornosti i treba ih poredati po kategorijama. Neki postupci moraju također imati i sa sobom povlačiti kaznenu odgovornost. Mi smo zabrinuti što se tiče konkluzija komisije jer govore se o tome da moramo imati iskustava vezano uz odvraćajuće elemente primjene direktive na terenu. E, kazneno gonjenje određenih postupaka znači i odvraćanje od takvih postupaka u slučaju da mjere nisu učinkovite. No, nažalost, ako imamo e, pravni E, okvir koji treba biti stabilan, a s druge strane ako ga trebamo mijenjati, onda u svakom slučaju moramo imati zahtjeve transparentnosti i dobre primjene direktive na drugim e, područjima. Ali vidimo da postoje legislativne e, dvosmislenosti koje se trebaju mijenjati. Imamo sektor koji uvelike ovisi i izložen je, e, znači imamo sektore koji su uvelike izloženi posljedicama e, ovih e, nesreća kao, na primjer, ribarstvo. I u tom smislu odgovornost treba biti bolje definirana. Kao što je komisija rekla u izvešću izvješću uvočenje financijskih instrumenata jamstava što se tiče velikih nesreća je nešto što mora e, polaziti od dobro određene odgovornosti na, na razini država članica. Ono što je izuzetno potrebno je da komisija e, procijeni na koji način se treba intervenirati u budućnosti. Mi smo u svakom slučaju spremni surađivati sa izvjestiteljem kao i svi ostali kolege koji žele raditi s izvjestiteljem na tom području. Hvala gospodina Fronte. Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom nacrtu mišljenja, na kojem ćemo naravno raditi i uložit ćemo amandmane. Osvrnut ću se na direktivu 30 iz kojom se određuju elementi za definiranje teških nesreća. No, kako se on definiraju sukladno direktivi? U članku drugom govori se o teškoj nesreći jedino ako je došlo do smrtnih slučajeva ili teškog ranjavanja osoba. To nije usko vezano uz okoliš nego uz osobe. Naravno, ako dođe do ranjavanja ili smrtnih slučajeva, očito je da je teška nesreća, ali nesreća može biti vrlo teška i imati ogromne posljedice po okoliš bez da nanese ozljede osobama. Nesreća može biti teška i ne samo zbog razmjera, nego zato što je zahvatila i posebna staništa ili posebne životinske vrste koje su posebno osjetljive. Postoje studije koje su raspoložive ovdje u parlamentu naše službe za istraživanje koje se odnose na manje nesreće koje se odnose na plinske i naftne djelatnosti i imamo nevjerojatne projekte e, od 1990. do 2007. imamo 9700 nesreća kada je riječ o plinsko-naftnim djelatnostima u Europskoj uniji. 9700 nesreća, to je nesreća manjih razmjera, ali ona ima učinak na okoliš koji se može kumulirati kroz vrijeme koji je manji, ali može potrajati. Evo, 2015. godine primjerice izgubljeno je na sredozemlju 600 tisuća e, tona nafte i to vodi do ugrožavanja okoliša koje je trajno u vremenu i to nije obuhvaćeno direktivom 30 iz 2013. zato jer to nije jedan jedinstveni događaj, jedan jedna jedina nesreća i to ne ulazi u direktivu i zbog toga Trebali bismo to uzeti u obzir za direktivu 35 iz koja određuje odgovorna za štetu na životinske vrste, zaštićena područja, vodu i tlo. I tu se pozivaju javne vlasti da prepoznaju one koji su odgovorni i da osiguraju da oni koji su nanijeli štetu također nadoknade tu istu. U našem izvješću mi ćemo istaknuti koliko bi bilo poželjno da se takve djelatnosti na moru stalno stave pod nadzor od strane zemalja članica kako bi se osiguralo uvođenje kontrolnih mjera za sprječavanje teških nesreća i kako bi se ograničilo učinak takvih nesreća na okoliš i ljude podržavamo stajalište izvjestitelja sukladno kojem se žali da odgovornost za e, štetu je različita od jedne zemlje do druge i također podržavamo i njegov poziv komisiji da tome pribroji i nezakonita dijela u vezi sa poslovanjem na moru e, u područje primjene direktive iz 2008. godine kada je riječ o kaznenoj zaštiti kaznenim dijelima u vezi sa okolišem, dakle kada se takva djela smatraju kaznenima ako su počinjena e, zbog e, teškog nemara. Dakle, to e, također uključuje i građansku odgovornost i također podržavamo izvjestitelja kada predlaže da se posluži norveškim modelom kada je riječ o određivanju naknade za štetu. E, mi ćemo sada uložiti amandmane kako bismo dobili e, izvješće koje će biti strože po pitanjima koje sam upravo nabrojio. I sada gospodin Koeli u ime komisije. Ja sam gospodin Koeli iz Europske komisije. U izvješću koje je pred vama Komisija je procijenila zakonodavstvo koje je već na snazi kada je riječ o odgovornosti, naknadu za štetu i financijsku sigurnost za odobalne djelatnosti i također pitanja koja se odnose na primjenu kaznenog prava, kao što je upravo spomenuto. Komisija do sada ne prepoznaje niti jedan predmet koji bi ukazao da bi građansko rješavanje takvih pitanja bilo neučinkovito u određivanju takve odgovornosti. Kada je riječ o naknadi štete koja je ogromno pitanje i to se spomenulo također i u izlaganjima, kada je riječ o poduzimanju daljne pravne inicijative, treba iznaći ravnotežu između nadoknade štete žrtvama i sprječavanje e, isplaćivanja kada je riječ o neosnovanim zahtjevima. Znamo da zemlje članice imaju različite stavove kada je riječ e, o prikladnom pravnom okviru. Pravna tradicija određuje pravosudni sustav zemalja članica i način na koji se razlikuje između legitimnih potraživanja i uobičajenih rizika s kojima se suočavaju djelatnici u tom području. No, razmotrimo samo e, direktivu. Sukladno članku 43. zemlje članice jesu obvezne uvesti postupke kojima će se osigurati pravovremeno rješavanje zahtjeva za naknadom štete. Komisija sada nastoji provjeriti provode li zemlje članice tu odredbu direktive na odgovarajući način. Kada je riječ o različitim pitanjima postoji važeći čvrsti pravni okvir, naročito kada je riječ o prekograničnim nesrećama. U slučaju takvih nesreća treba odlučiti koja je jurisdikcija nadležna za obeštećenje i odredba Brussels 1 određuje da žrtve mogu pokrenuti e, postupak pred neovisnim sudom. Isto se odnosi na odabir e, stranog prava i tu se primjenjuju dvije odredbe. Dakle, žrtve nesreće mogu odlučiti je li to zakon zemlje gdje se dogodila šteta ili gdje je izvršeno ulaganje. Dakle, vrijedi pravilo da se bira onaj povoljniji sustav za takva potraživanja. E, kada je riječ o izdavanju dozvala, direktiva o, o no dobalnoj sigurnosti određuje e, da se pri izdavanju dozvole nadležna tijela zemlje članice trebaju razmotriti i kapacitete poslovne jedinice, poslovnog subjekta za provođenje modalnih djelatnosti. Dakle, ne samo da se razmatraju e, tehnološke sposobnosti podnositelja zahtjeva, nego se razmatraju i financijski kapaciteti nositelja te dozvole. Zemlje članice će također utvrditi i to je već uključeno u direktivi o sigurnosti odobalnog poslovanja, poslovanja, i podnositelji zahtjeva dovoljnim financijskim kapacitetima za reakciju u slučaju nesreće i za sanaciju štete. Također zemlje članice gdje imamo intenzivne odobalne aktivnosti i tamo gdje se odvija ribarstvo i obalni turizam zaslužuju našu posebnu pozornost i one u, u kontekstu vlastitih e, situacija trebaju utvrditi i odredbe za e, gospodarsku naknadu štete i je li to poželjno. Ja se mogu jedino složiti da je ono što je učinjeno u Norveškoj doista vrlo dobar primjer rješavanja ovakvih situacija. Još jedan komentar o direktivi o ekološkim kaznenim djelima kao što je spomenuto prije. Dakle, mi smatramo da bi Europska unija trebala steći iskustvo u učinkovitosti direktive o sigurnosti od poslovanja i u provedbi njezinih odredava prije nego što se razmotre daljnje inicijative. I na kraju, kao što je utvrđeno direktivom, do kraja 2019. godine komisija će procijeniti iskustva u provedbi direktive o odobalnoj sigurnosti, vodeći računa i o mišljenjima nadležnih e, tijela i onda će se u izvješću eventualno uključiti i odgovarajuće prijedloge za izmjenu i dopunu direktive i ako bude potrebno e, također i eventualni daljnji koreci. Pitanja koja su razmotrena u ovom izvješću će obuhvatiti i pitanja u vezi sa odgovornošću, naknadom i financijskom sigurnošću za sva e, naftna i plinska poslovanja e, u offshore platformama. Također, u međuvremenu, uz provjeru provedbe, komisija će se zemljama članicama podijeliti svoje iskustvo u instrumentima financijske sigurnosti, odgovornosti i isplate štete, također eventualne kaznene sankcije i to je jedan salam proces. Mi se sastavimo tri puta godišnje kako bismo raspravili o tim pitanjima. Hvala vam. Hvala komisiji. I sada dajem riječ izvjestitelju za zaključne napomene. Hvala. Naš je cilj preduhitriti probleme. Članak 63. direktive o dobalnoj sigurnosti ne obvezuje zemlje članice na poduzimanje neposrednih mjera. Namjera je direktive ili bi trebala biti ubrzati postupak Dakle, početkom svibnja trebali bismo uložiti amandmane i unaprijed zahvaljujem kolegama na njihovoj suradnji. Hvala. Trebamo evo sad podsjetiti na rokove za ulaganje amandmana 3. svibnja u 12 sati. Glasovanje na odboru održat će se u lipnju 11. i 12. E, srpnja. Pardon. I sada prelazimo na petu točku dnevnog reda, a to je provedba zakonodavstva o zdravlju. Imamo ovdje i razmjenu gledišta s predstavnicima komisije o direktivi o duhanskim proizvodima. Kao što znate, postupak e, provedbe je takav da provodamo riječ komisiji kako bi odgovorila na neka od 16 pitanja koja smo postavili, a kasnije ćemo dati riječ članovima ovog odbora i zastupnicima koji su postavili pitanja. Počinjemo odmah sa prvim pitanjem. Imamo više skupina pitanja. Prva je o prijenosu i provedbi direktiva. I dajem odmah riječ komisiji. Gospodin Andrej Ris u ime komisije, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, dobar dan dame i gospodo. Evo kratak uvod. Čas mi je ovdje biti sa svojim suradnicima i razgovarati o provedbi direktive o duhanskim proizvodima. Ovu je direktivu usvojio parlament 24. veljače 2014. godine. I to je veliki korak u e, razvoju jednog e, opsežnog pristupa duhanskim proizvodima i e, zaštiti zdravlja. Naravno, glavno je pitanje provedba i to uključuje i pravovremeno usvajanje zakonodavstva u komisiji i pravovremenu primjenu u zemljama članicama. Dakle, trebalo bi se usvojiti do 2016. godine. Do sada e, je usvojeno pet provedbenih akata, jedan delegirani, preostale tri akta se glasao u odboru ENVI i njihovo se osvajanje očekuje u svibnju. Kada je riječ o e, praćenju dugoročnih učinaka imamo e, sekundarno zakonodavstvo. Komisija je poduzela napore u smislu provedbe, ali također treba spomenuti da još uvijek imamo e, tri predmeta pred sudom gdje se propituje legalnost ove direktive i odluke se očekuju do 4. svibnja, dakle idućeg tjedna. Dakle, e, prijenos direktive u Njemačkoj sukladno i u drugim zemljama članicama. Prema našim informacijama, neke zemlje članice su formalno naznačile da su dovršile ili djelomično provele prijenos te direktive Belgija, Estonija, Njemačka, Italija, Latvija, Malta, Portugal i Slovačka. Ostale zemlje članice, koliko saznajemo iz naših informacija su u procesu prijenosa te direktive preuzimanja u svoje zakonodavstvo i to u različitim fazama napredovanja. I o tome razgovaramo sa nacionalnim parlamentima. Međutim, ne možemo komentirati o sadržaju nacionalnog zakonodavstva budući da je formalan rok za preuzimanje ove direktive 20. svibnja kako bismo potakli pravovremeno preuzimanje direktive u zakonodavstvu zemalja članica. Komisija je samo u kontaktu sa zemljama članicama u provedbenoj fazi. Imamo stalne sastanke, stručne skupine za nadzor duhanske industrije i imamo razgovore sa nacionalnim sugovornicima, ali naravno nastojimo i zaključiti sporazume sa zemljama članicama koje su u postupku razrade zakonodavstva. Nema nikakvih problema sa zakonodavstvom u Njemačkoj, ali na to ćemo se vratiti nakon provjere preuzimanja same direktive. Hvala. Ne znam, želi li gospodin Parnjo postaviti dopunsko pitanje? Hoće, izvolite. voudrais Želio bih se samo kratko vratiti na ulogu duhanske industrije u kašnjenju prenošenja direktive. Ja sam na čelu radne skupine ovdje u Europskom parlamentu koja radi na pitanjima koja se tiču ingerencije duhanske industrije i e, postavlja se pitanje koja je uloga koju duhanska industrija treba dalje igrati u provedbi ove direktive, posebice vezano uz rezoluciju koju smo donijeli 2013. godine. Drago mi je što je tu e, Ida Kiven s nama. Ja sam posjetio zaista sve europske glavne gradove, Berlin, Brisel, Pariz, Lisbon, Lisabon, Beć i moram reći da sam se imao prilike susresti s predstavnicima velikog broja nevladinih udruga. Tijekom tih sastanaka imao sam prilike vidjeti da se smatra da duhanska industrija naporno radi na sprečavanju prenošenja ove direktive s obzirom na svoju lobističku ulogu. Radi se zapravo o na neki način pridruženom e, su zakonodavcu. Troškovi e, su jedan od glavnih e, elemenata koji se često navode. Nemojmo zaboraviti i odluku Europskog suda te E, Filip Moris te njihov stav prema prijedlogu koji je prednio e, Japan Tobacco u kojem stoji da se ne treba poštovati pravilo subsidijarnosti. Zbog predmeta koji je pred sudom Europskog suda slijedom te odluke dolazi do kašnjenja u provedbi direktive o duhanskim proizvodima i Europski sud treba donijeti odluku. Dok se čeka odluka suda, za koju se vjeruje da će biti donesena četvrti petog, a nadamo se da će e, Europski sud e, slijediti preporuke nezavisne odvjetnice gospođe Kokot od 23. prosinca 2015. godine te da neće staviti znak jednakosti između e, slobodnog tržišnog natjecanja i načela subsidijarnosti. E, na nama je da ponovno ponovimo našu spremnost da mi, Europski parlament te Europska komisija, čiji su predstavnici ovdje, smatramo da je nužno da dođe do potpunog prenošenja, a 20. svibnja koji je e, rok pred nama, koji se sve više bliži, e, neće se ispuniti. To jasno ukazuje da postoji čitav niz problema s prenošenjem ove direktive. Uh, Dodatno pitanje gospođe Grostet. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao prvo, Želim ponovno govoriti o e-cigareti. Čekamo izvješće Europske komisije i eventualne e, zakonodavne prijedloge. Samo trenutak, molimo vas. Idemo pitanje po pitanje a imamo konkretnu točku dnevnog reda e, koja se bavi time. Stoga molim da pričekate da dođemo do toga. A ispričavam se, imate nešto vezano uz ovu temu. Ispričavam se gospodine predsjedatelju, onda se želim vratiti na ovo što je upravo rekao moj kolega gospodin Parnjo e, vezano uz e, provedbu direktive o duhanskim proizvodima. Nedavno je Olaf rekao svoje mišljenje o sustavu koji brani duhanska industrija. Slažem se s onime što je rekao gospodin Parnjo. Čitav je niz pitanja koji dolaze u prvi plan e, vezano uz borbu protiv krivotvorenja i krijumčarenja. Europski parlament je također donio svoje mišljenje o tome. Uistinu je potrebno da Europska komisija provede ono što Europski parlament traži. Hvala lijepa. Gospodin Dorman, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. To je nešto što je tjesno povezano s lobistima i hoćete li ispuniti ono što je rečeno da ćete ispuniti. Radi se o temi koja je visoko na listi prioriteta. Mnoge države članice nisu ispunile ono što je Europska komisija najavila kada se radi o provedbi ove direktive. To znači da sada treba odlučiti koji je cilj Europske komisije. Zašto stvari nisu jasne? Zašto je pitanje uzbunjivanja prepušteno državama članicama? Kako Europska komisija namjerava riješiti ovu situaciju? Sasvim je jasno da postoji snažna zabuna. Zato mislim da nećemo uspjeti ispuniti ono što je dogovoreno u Europskom parlamentu. Postavljam si stoga pitanje, je li razumno nametati tolike dodatne troškove kompanijama. Naime, isto bi se moglo očekivati za alkohol, Monsanto. To su na tisuće lobista u svim područjima. Mislim da trebamo razgraničiti ono što lobisti žele i što političari traže. Hvala lijepa, Lano. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Mene zanima, e, hoćemo li se tumačenjima tekstova baviti sada ili trebamo pričekati? Imamo, ako se ne varam, točku koja se bavi trgovinskim pitanjima. To je treća skupina pitanja, pa možemo o toj temi razgovarati kasnije. Dajem riječ sada komisiji kako bi odgovorila na dodatna pitanja koja smo čuli. Kao što smo objasnili, u stalnom smo kontaktu s državama članicama. Nacionalni postupci su u tijeku. Naravno, postoji niz izazova. S jedne strane, države članice odlučuju se primjerice za e, prenošenje jednostavnog paketa što traži dodatne dodatne rokove. S druge pak strane e, pokrenute su um, ozbiljne rasprave na razini država članica vezane uz ovo pitanje. Kao što znate, kao i uvijek postoji niz čimbenika s kojima se su zakonodavci susreću u različitim državama članicama, što je sasvim normalno za zakonodavni proces. Međutim, mi snažno vjerujemo da postoji volja za politička volja za donošenje ovoga zakonodavstva. Prerano je govoriti o tome kada će pojedine države članice potvrditi prenošenje Europskoj komisiji, no kao što sam rekao, mi smo spremni izvršiti pritisak. No kao što imamo prilike vidjeti, mnogo se toga događa u svakoj državi članici. Važno je reći da se ne radi o zakonodavstvu koje može dugo čekati. Što se tiče raznoraznih pitanja koja dolaze od drugih strana. Vrlo smo transparentni u implementacijskom razdoblju. Sva pitanja vezana uz rokove, način na koji će se nastaviti, broj obavljenih konzultacija su jasna. Nastojimo uistinu slijediti postupak na način da sve zainteresirane strane budu informirane i uključene. Hvala lijepa. Želite li nešto dodati vezano uz drugo pitanje, a to je praćenje nacionalne provedbe? Molimo vas mikrofon. E, možda bih samo mogao dodati sljedeće. U uvodnom dijelu sam spomenuo instrumente kojima se koristimo. Dodao bih tome redovne sastanke stručnjaka. Postoji čitav niz podskupina zbog e, stručnosti ove direktive. Postoji čitav niz dodatnih mišljenja, konsultacijskih procesa koje treba obaviti. Spomenimo samo pripremu novih slikovnih upozorenja. 8000 ljudi bilo je uključeno u studije. Radi se o potrošačima. Nastojali smo pratiti situaciju putem upitnika, no kao što sam rekao, Teško je reći koliko će brzo biti proveden politički proces u svakoj državi članice. Kada se radi o tehničkim preprekama trgovini, nastojali smo zapravo staviti na papir sve eventualne mjere koje bi imale veze sa internim trgovinskim odnosima. Zatražilo se da se komisiji daju eventualni prijedlozi. Komisija još uvijek nije iznijela svoje komentare. Komisija također održava bilateralne sastanke i kontakte sa državama članicama, naravno na njihov zahtjev, ali isto tako ponekad i samoinicijativno idemo u države članice i nastojimo zadržati ovu temu na dnevnom redu. Hvala lijepa, ne znam želi li gospođa Kadenbak nešto dodati. Samo jedno dodatno pitanje. Je li se komisija pobrinula da ima dovoljno resursa i osoblja kako bi se mogla provoditi ova mjera, posebice kada se radi o zakonodavnim izazovima provedbe direktiva o duhanskim proizvodima. Hvala gospođo Kadenbak. Kao što znamo, ljudski potencijali su za komisiju veliki izazov. Služba glavne uprave Sante se maksimalno trudi. Imamo tim koji se bavi provedbom duhanske direktive. Sa mnom su danas i kolege djelomično koji na tome rade. Naravno, glavni prioritet je osigurati efikasnu provedbu ove direktive. Uz to, tjesno surađujemo sa pravnom službom komisije, kao i pravnim službama parlamenta i vijeća kako bismo upravnili direktivu na sudu. To je vrlo važno, a također predstavlja i veliki izazov. Moramo biti spremni i za eventualna buduća osporavanja pred sudom. Duhanska industrija je spremna osporavati i u budućnosti ove odredbe. No, iako je teško, mislim da imamo odličan tim vrlo predanih ljudi i ovo je sjajna prilika da im i zahvalim, jer to su zaista najbolji ljudi koji su trenutačno na raspolaganju. Hvala. Hvala lijepa, Birgit Langen. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želim postaviti pitanje vezano uz ovu temu. Predstavnik Europske komisije je rekao, rekao da države članice aktivno sudjeluju, međutim neki delegirani akti možda će se pojaviti u kasnijoj fazi ili se uopće neće moći primijeniti, posebice u kontekstu međunarodnog e, zakonodavnog okvira. U svakom slučaju to je sve nešto što bi moglo predstavljati veliko opterećenje za male i srednja poduzeća. E, direktivu će kompanije morati primjenjivati. Ljudi, govornik ne koristi mikrofon. Ljudi u mojem e, izbornom okrugu ne znaju u mojoj izbornoj jedinici uopće što im je činiti s obzirom na sadašnju situaciju. Europska komisija, izvolite. Kao što sam rekao ranije, kada govorimo o provedbenim aktima, nastojimo ih usvojiti što je prije moguće. Primjerice, kada se radi o označivanju i pakiranju, e, to je vrlo važna stvar. Zatim, tehnički standardi i slično već su usvojeni. No, kada se radi o označivanju i pakiranju, niz je odredbi u direktivi, no važno je da imamo potpuni paket mjera koji je zapravo donesen prošle godine u listopadu. Već u siječnju 2015. godine objavili smo naš pregled rokova U velikom broju slučajeva ispunili smo rokove. U procesu smo prikupljanja informacija od glavnih dionika, provodimo čitav niz internih konzultacija. Nastojimo im, dakle, informirati kompanije i ostale zainteresirane strane o tome što treba učiniti, kada i kako. tako radimo, s obzirom da imamo određeni rok pred sobom i u tom roku činimo najviše što je u našoj moći. U sljedećih nekoliko dana donijet će se sljedeći skup važnih odluka. Svi smo vrlo predani u Europskoj komisiji i nadamo se da će posao biti obavljen. Hvala. A sada prelazimo na sljedeći skup pitanja. Predlažem da zajednički raspravimo pitanja 3 i 4 gospodina Peričinija i vam odmah riječ komisiji vezano uz odgovor. Ta pitanja su povezana uz prijenos e, direktive u Italiji, no bave se također i važnim pitanjima za sve. Kao što sam rekao, Nećemo komentirati individualne prijenose jer moramo čekati na rok prenošenja i moramo u svakom slučaju eh, ocijeniti individualne podneske. Kad eh, govorimo o odredbama o slijeđenju, praćenju. Imamo znači taj rok od e, tri godine do svibnja 2019. godine. Takvi provedbeni delegirani akti moraju biti usvojeni od strane komisije. U tim uvjetima bilo bi razumno od država članica da kako bi e, proveli prenošenje da u svoje sekundarne akte. Sekundarni zakonodavni akti se mogu e, znači provesti u državama članicama kroz e, određene dekrete. I to nadamo se bit će obavljeno na vrijeme. Drugo pitanje je povezano s raspoloživosti javnih informacija o novim duhanskim proizvodima. Kad e, govorimo o uvoznicima i proizvođačima novih e, e, duhanskih proizvoda, moraju znači poslati notifikaciju državama članicama i komisiji. Komisija još uvijek nije dobila informacije vezano uz članak 19 direktive, vezano uz prijenos i čekamo 20. svibanja u tom smislu. Komisija nema namjeru e, objaviti informacije vezano uz nove duhanske proizvode, no kad govorimo o emisijama i sastojcima, onda e, znači postoji obveza izvješćavanja, također i informacije što se tiče prodaje, potrošača i tako dalje. Ono što je važno su također i e, sigurnosni aspekti. To je e, tako kako smo osmislili cijeli sustav. Hvala. Ne znam da li gospodin Pedičini želi nešto reći. Evo, samo kratko dopunsko pitanje. Kada je riječ o sljedivosti, ne smatrate li da ovu najavu obveze u vezi sa sljedivosti od strane Italije da bi to trebalo izazvati zakonski postupak e, i e, ne smatrate da, da to slabi poziciju Italije kada je riječ o eventualnom e, pravnom postupku? Commission. Komisija, izvolite. Sustav će biti razrađen sljedećih godina. Naravno, E, važni su nam komentari, o tome ćemo također razgovarati s državama članicama, kako zapravo buduće zakonodavstvo može biti proved, provedeno u nacionalno zakonodavstvo. nakon toga ćemo isto imati i procjenu učinka. Ako nemamo drugi govornika iz prvog bloka, onda prelazimo u drugi blok. Znači imamo ovu točku 5 i vjerojatno 6. No ako komisija želi dodati nešto, onda možemo e, krenuti direktno na pitanje broj 7. Pitanje gospođe Gadenbager vezano uz pitanja što se tiče potrošnje e, duhana E, i dobi većina počinje prije 18 godina. Cilj ove direktive je bilo harmonizirati pravila unutar država članica kako bismo osmislili zbilja visoku razinu zaštite javnog zdravlja i ljudskog zdravlja. Većina e, onih e, pušača koji puše puno počinju prije 18 godina i studija, studije pokazuju da je teško prestati pušiti ako počnemo rano pušiti. Cilj direktive je bilo cilj direktive je bio da se odvrate mladi ljudi od e, pušenja. Mi smo uveli cijeli niz mjera posebno rana upozorenja, imamo znači ta slikovna objašnjenja i važno je da nemamo znači slike koje privuču, privlače pažnju mlade publike. Isto tako direktiva uvode, uvodi pravila E, vezano uz to da ambalaža sama po sebi ne smije biti atraktivna, razni oblici ne smiju, ne smiju se koristiti. Imamo također i promotivne elemente koje onda mogu navesti e, mlade da po, započnu s pušenjem, to je također zabranjeno. Imamo također i intenzivne okuse koji su također ciljani i žele se izbaciti. To su nove mjere koje želimo implementirati. A kad govorimo o proizvodima koje koriste mladi ljudi, prije svega cigarete i duhan, za, duhan za motanje, mi ciljamo tu e, taj tip proizvoda Komisija nadgleda i tržište cigaretama i e, duhana za motenja jer pokazuje se da kategorije e, proizvoda su atraktivne za mlade. Isto tako moramo imati mjere kojima se smanjuje pristup duhanu mladima, imamo znači e, ograničenja što se tiče dobi, mjesta na kojima se prodaje i tako dalje. No, mnoge države članice koriste e, mogućnost da u svakoj, znači u svim tim državama da se raspravlja o kompleksnosti politika vezanih uz borbu protiv e, duhanskih proizvoda. Imamo Imamo također cijeli niz polja na kojem se lokalno i nacionalno radi, znači korištenje, radi na smanjenju korištenja, znači smanjenja atraktivnosti ambalaže, manje korištenje e-cigarete i tako dalje. Hvala, gospođa Kadenbak. Ako nemamo drugih pitanja, onda možemo krenuti na sljedeća pitanja. Osam, znači e, period e, prijenosa i bolja regulacija. Komisija, izvolite. Kao što sam rekao, želimo posebno se usredotočiti znači e, na ambalažu i paketi u tom smislu su bili usvojeni u listopadu prošle godine i e, akti vezano uz to. To su tehnički dosje i e, dostavili smo sve informacije u listopadu prošle godine svim državama članicama kako bi im omogućili e, znači dobivanje dovoljno informacije što se tiče prijenosa te također omogućili industriji da se prilagodi. Nismo vidjeli potrebu da imamo znači još jedan dodatni period prijenosa, tranzicijski period za industriju. Mislimo da je rok trajanja duhanskih proizvoda oko šest mjeseci. mnoge mjere su vrlo dobro napredovale što se tiče interinstitucijskih e, sporazuma i bolje regulacije, ali to ne znači da ne da nećemo isto tako slušati i procijeniti sve ono što nam govore dionici u državama članicama. Želimo biti otvoreni i transparentni. Proved, provedbeni delegirani akti što se tiče praćenja će uključivati procjenu učinka i konzultacije također. U e, petak na sljedećem sastanku Imamo znači e, sastanak službi kako bi objasnili također malo pomnije taj cijeli proces. Hvala, gospođa Gering. Želite li možda reagirati? Da, ne želim sad stvarati poteškoće i imam pitanje vezano uz 18 mjeseci. Postavljamo se pitanje kada će se države članice biti usklađene E, da li mislite da će komisija, e, da li komisija misli da će to biti obavljeno u tom roku? Jer kad govorimo o prijenosu, komisija kaže da od listopada e, informacije su bile na raspolaganju. A vidite tražite od ambalažne industrije, ne duhanske industrije, nego ambalažne industrije da da zapravo uzimaju određene komercijalne rizike i mislimo da to nije potrebno. Ako smo već uspjeli e, doći do ovoga, ako imamo delegirane akte, onda moramo biti malo brži. Zbog toga malo kasnimo. Mislim da je to raz, razočaravajuće. Imali su mali rok na raspolaganju. govorimo zbilja o specifičnoj ambalaži, vrlo preskriptivnoj ambalaži. Ako želite biti tako restriktivni, onda morate dati industriji vremena da se tome prilagodi. Mi imamo e, također e, znači ambalaže koje u ovom trenutku žele biti inovativne i tako dalje, ali postavlja se pitanje zašto nam je već trebalo e, toliko vremena da dođemo do ovog trenutka sada. Ne znam da li sam zbilja dobila odgovor na svoje pitanje, a ono je glasilo na sljedeći način. Može li nam komisija potvrditi da sve države članice transponiraju tekstove, tekst e, direktive o duhanskim proizvodima do 25.2016.? A postavlja se pitanje da li onda mogu raditi na temelju cijelog teksta. Izgleda da u nekim državama članicama još uvijek ne znamo da li će biti potpuna e, e, potpuno prenošenje ili ne. Može li nam e, komisija potvrditi da je već komunicirala sve ove tehničke mjere koje će onda omogućiti potpuno, potpuno prenošenje. Hvala, gospodin Zofoli. U ime kolegice Bonafé htio sam se osvrnuti posebno na nešto, odnosno neovisan sustav sljedivosti na europskoj razini duhanskih proizvoda. To je predviđeno u provedbenim aktima direktive. Govorilo se o roku do svibnja 2019. No, koliko se čini, komisija je već provela prvu studiju o izvedivosti u užojku 2015. godine koja iznosi različite načine osnivanja takvog sustava sljedivosti na europskoj razini. Mene je zanimalo je li to istina i je li istina da već je pokrenuta još jedna studija. Dakle, zanima me koji su problemi prepoznati prvom studijom e, i koji su rokovi koji su utvrđeni, zato jer je sljedivost bitna za suzbijanje krijumčarenja proizvoda i za sprječavanje nanošenja štete javnom zdravlju i za sprječavanje poreznih priljeva u zemljama članicama. Hvala. Ako nema danjih pitanja, riječ ima komisija. Pokušat ću objasniti kako vidimo znači ovu situaciju i na koji način se države članice mogu pripremiti za primjenu. Kad govorimo o specifikacijama, državne, države članice su dobile sve tehničke informacije koje su im bile potrebne. Države članice Trebaju samo dodati znači ove obvezne natpise, napise na ambalažu, na pakete. A govori se o tome da se proizvodnja treba e, zaustaviti 25. Koliko smo shvatili, većina država članica će moći se pridržavati ovih rokova u okviru sustava što se tiče prenošenja. Možemo vas nastaviti informirati o tome kako se provodi prenošenje. No, mi dobivamo znači te notifikacije što se tiče prijenosa i pokušavamo vidjeti e, gdje su problemi. Kad e, govorimo o ovom pitanju sljedivosti, imamo znači ovu studiju o izvedivosti, kao što je već spomenuto, i a onda smo željeli preći na provedbenu studiju koja sadrži cijeli niz tehničkih zahtjeva. A radi se o složenim e, studijima u periodu kad se te studije odvijaju ne mogu sad nešto više o njima reći, no Nadamo se da će to biti obavljeno skoro i da ćemo onda imati neke dodatne informacije. Hvala. Onda možemo krenuti na treći blok pitanja. Pitanja povezana sa trgovinom. Možemo možda e, pitati komisiju da odgovori na pitanja 9 i 10 koja su povezana i dajem odmah riječ komisiji. To je bilo pitanje gospodina Peterlea o odnosu između Konvencije Svjetske zdravstvene organizacije i e, ratifikacije od strane Europske unije. U članku 82 protokola. Svaka zemlja potpisnica, uključujući Europsku uniju, budući da smo mi strana konvencije, da se uspostavi jedan e, sustav nadzora i praćenja duhanskih proizvoda. Članak 80. utvrđuje da tu obvezu ne smije se prebaciti na duhansku industriju. Protokol, kao što znate, je potpisalo 16 stranaka, uključujući i pet zemalja članica Europske unije i sadašnje stanje sa ratifikacijom u Europskoj uniji se raspravlja u parlamentu. Očekuje se da će se postupak dovršiti u sljedećih nekoliko mjeseci. Odredbe protokola će uskoro postati obvezujuće u vezi sa bilo kakvim djelovanjem Europske unije, što uključuje također i naš sadašnji rad na sljedivosti. Komisija sada priprema delegirane i provedbene akte kao što je predviđeno člankom 15. direktive kako bi se utvrdile tehničke specifikacije za e, budući sustav sljedivosti i praćenja. Te specifikacije će trebati povesti računa o zahtjevima koji su predviđeni protokolom. Dakle, već imamo dobar zamah jer možemo se poslužiti protokolom za daljnje usmjeravanje. u vezi s pitanjem, odnosno odvijanjem procesa, komisija je prošle godine provela savjetovanje sa dionicima, studiju o izvedivosti ovoga sustava koja je također objavljena i sada prelazimo na fazu razrade tehničkih specifikacija. I u ovoj fazi ćemo se također savjetovati sa predsjednicima javnosti i razmotrit ćemo i odredbe o boljem zakonodavstvu. Uskoro ćemo održati sastanak sa nacionalnim stručnjacima i niz radionica sa zainteresiranim dionicima. Hvala. Ne znam, želi li gospodin Parnjo reagirati na ovaj odgovor? E, Euh, da, mislim da kada se radi o slijedivosti i nužnosti za transparentnošću, te provedbom članka 5.3, posebice vezano u sastav skupine stručnjaka, Europska komisija zaista mora delegirane akte usvojiti 2017. godine, kao što je rečeno. Znamo da duhanska industrija e, lobira za prihvaćanje njihovog e, sustava sljedivosti. To je spomenuto i malo prije. Međutim, istovremeno imajmo na umu da Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je to suprotno članku 8. točki 12. E, protokola Svjetske zdravstvene organizacije koji smo mi usvojili i da oni jasno kažu da ni u kojem slučaju proizvođači duhanskih proizvoda ne smiju se miješati u e, sljedivost proizvoda kako će se Europska komisija pobrinuti da proces donošenja delegiranih akata bude najtransparentniji moguć. Hoće li članak 5.3 e, konvencije, okvene konvencije Svjetske zdravstvene organizacije biti primjenjen od strane Europske komisije, e, odnosno u sklopu rada skupine stručnjaka koja se bavi izradom delegiranih akata o kojima govorimo. Hvala. Hvala. Ako nema danjih pitanja, dajemo odmah riječ komisiji. Mi pratimo ovaj rad na paketu o boljem zakonodavstvu i sada ćemo se savjetovati sa svim diodnicima, ali stručnjaci su potpuno neovisni od e, industrije. Trebaju se također pridržavati posebnih e, odredaba o sukobu interesa, tako da Budući da u procesu sudjeluju brojne strane, on mora biti transparentan i neovisan. Dakle, nadam se da ćemo uspjeti postići tu ravnotežu. O tome ćemo svakako razgovarati u sljedećih nekoliko godina. No, svakako želimo to postići. Hvala i sada možemo nastaviti sa sljedećom skupinom pitanja ili sa sljedećim pitanjem. Broj 11. Nedozvoljena trgovina. Hvala. E, govorimo o sporazumu PMI, dakle, odnos između sporazuma i pravnog okvira, o čemu se razgovaralo i u radnom dokumentu koji je objavljen i prosjeđen Europskom parlamentu 24. veljače i to je potpredsjednica Georgijeva predstavila parlamentu sljedećeg dana 25. veljače. Projedba direktiva o duhanskim proizvodima kada je riječ o odredbama o sljedivosti, nešto što pravimo. Dakle, želimo da svi duhanski proizvodi budu sljedivi do provedbe ove direktive 20. svibnja 2019. Dakle, to je sve ono što mogu reći u ovoj fazi. Hvala. Ne znam, želi li gospodin Parnjo dodati nešto? Da, jednostavno samo i kada se o tom pitanju radi, e, a slijedom rezolucije koju smo donijeli u Europskom parlamentu, na koju ste podsjetili i slijedom situacije u kojoj se nalazimo, Želim reći sljedeće. U raspravi e, koju smo vodili i jutros, u više navrata smo istaknuli da Europska komisija mora otići korak dalje u svojoj reakciji. Može li nam Europska komisija reći znajući da je sklopljen ugovor o suradnji o Philip Morris Internationalu, može li nam komisija reći kako će se ponašati dalje? Sada je e, kraj travnja 2016. godine, sporazum bi trebao isteći u ljeto ove godine. S obzirom na to da ćemo imati instrumente temeljem direktive i protokola da se osigura sljedivost, kako se Europska komisija namjerava postaviti prema ovom pitanju nakon 2017. godine kada ti instrumenti zažive? Hvala. Ako nema daljnjih pitanja, opet vraćamo riječ komisiji. Hvala. Sada trebam naglasiti da je Komisija još nije donijela konačnu odluku o tome, tako da ne mogu iznijeti nikakve komentare jer još uvijek očekujemo konačnu odluku komisije. Znate li E, kakva je situacija po ovom pitanju e, koje je među ostalim na dnevnom redu kolegija povjerenika? Jer sasvim je jasno da je odluka odgođena. Ne, ne znam kada će se o tome raspravljati, no pratit ćemo razvoj situacije. Ok. Now we can go to the next point in our agenda. The next... Prelazimo sada na sljedeću skupinu pitanja o e-cigaretama. Dakle, ako želite odgovoriti na cijeli skup pitanja, možete slobodno to učiniti, onda ćemo zamoliti kolege koji su postavili pitanje da postave dopunska pitanja ako to bude potrebno. Uh, uh, uh, Hvala. Kao što svi znamo, ovo je relativno nova pojava što se tiče zakonodavstva. Krenut ćemo od pravnih izazova. To je pitanje koje je postavio gospodin Flores, dakle kada je riječ o cigaretama kao farmaceutskim proizvodima ne znamo ni za kakve planove zemalja članica sukladno kojima bi za e-cigarete trebalo tražiti odobrenja za plasman na tržište. Nije moguće primijeniti zakonodavstvo u farmaceutskim proizvodima na e-cigarete. Imamo također i nedavnu odluku Švedskog e, vrhovnog upravnog suda u tom smislu, no to ne spriječava da pojedini postupci potpadnu ili po zakonodavstvu farmaceutskim proizvodima ili o medicinskim e, proizvodima i to će se odlučivati od slučaja do slučaja ovisno o, djelovanju proizvoda. Sve zemlje članice trebaju prenijeti tu regulativu i to je utvrđeno člankom 20. E, direktive o dukanskim proizvodima i e, sigurnosne odredbe o sigurnosti e-cigareta bi trebale biti na snazi u svim zemljama članicama. Također, prema našim saznanjima, jedna e-cigareta je odobrena kao medicinski proizvod u jednoj zemlji članici, odnosno u Ujedinjenoj kraljevini, i to sukladno odobrenju Britanske agencije za lijekove u studenome 2015. godine i mi ćemo pratiti razvoj situacije i u pitanju potrošača i farmaceutskih proizvoda kada je riječ o cigaretima. Imamo i pitanje gospođe Grostete o izvješću o rizicima e-cigareta. Izvješće komisije je spremno na razini službi i ja sam samo potpisao iduću fazu njegovog usvajanja i nadam se da će biti da će biti usvojeno u sljedećih nekoliko dana i čim bude spremno proslijedit će se parlamentu i vijeću. Izvješće se bavi e-cigaretama koje se pune i Prikupljene su informacije od vanjskih podugovaratelja, zemalja članica i drugih dionika. Evo, spomenut ću na, neke ću se na neke točke ovog izvješća. Dakle, koji su rizici? Prvo, trovanje od lutanja tekućina eh, koje sadrže nikotin, naročito po malu djecu, zatim kožne iritacije od dodira sa tekućinama koje sadrže nikotini drugim nadraživačima. Zatim, rizici povezani sa izradom domaćih mješavina takvih tekućina i rizik od upotrebe neispitanih spojeva i mješavina e, tekućina i također podušavanje same strukture e-cigarete, dakle što omogućuje e, korisnicima izradu takvih cigareta u kućnoj radinosti. Zatim učinak na zdravlje. To je pitanje koje je postavio gospodin Parnjo. Kako procjenjujemo učinak na zdravlje? razmatramo učinak na zdravlje e-cigareta, no nema formalnih zahtjeva da se e, objavi procjena o takvim rizicima. To će biti obuhvaćeno izvješćem o rizicima e-cigareta koje se pune, koje se mogu ponovno puniti. I to će biti izvješće koje će biti objavljeno do 2021 komisija prepoznaje nove proizvode za koje su nepoznati učinci na zdravlje i zbog toga komisija prati znanstveni razvoj i situaciju na globalnoj razini u vezi sa cigaretama i također imamo i obvezno prijavljivanje cigareta e, sukladno direktivi o duhanskim proizvodima i komisija je zatražila da vanjski podugovaratelji provedu i razmatranje sve dostupne literature o učincima na zdravlje i da objave takvo izvješće do ljeta. E, sukladno obzoru 2020 o provedbi direktive i novom projektu EUREST+. Plus, mi ćemo također proučiti e-cigarete i njihov učinak na zdravlje. I na kraju pitanje o učincima na zdravlje. Dakle, to je pitanje broj 15 koje je postavila gospođa Jaten Maki. Komisija je svjesna nedoumica u vezi sa ovim proizvodima, no prvi puta kada smo predstavili Mm, propise za e-cigarete i za dopunu i također obveze po proizvođače i uvoznike kada je riječ o označavanju na ambalaži i obavještavanju potrošača. Dakle, time bavimo. Također se zabranjuje prekogranično oglašavanje ovih proizvoda i propisuje se njihovo praćenje i Mm, također se propisuje da se to isključivo koristi kao sredstvo za odvikavanje od pušenja cigareta. Dakle, komisija će na sajti pratiti razvoj situacije u vezi sa ovim proizvodima. Zabrinuti smo zbog eksperimentiranja mladih sa e-cigaretama i drago nam je što možemo reći da su zemlje članice uvele dobnu granicu za ove proizvode i Također, e, neko od njih istražuju ovu pojavu i nastoje prikupiti što više informacija od stanovništva, ali također postoji jedan zabrinjavajući trend e, koji se pojavio u SAD-u, na primjer. Dakle, od 2011. do 2015. dakle u četiri godine, upotreba e-cigareta se povećala sa 1,5% na 16% među srednjoškolcima. Dakle, više od deset puta se povećala upotreba e-cigareta i porasla je sa 0,6 na 5,3% među učenicima više osnovne škole. Evo, to ćemo uskoro proučiti u Europi. Također Komisija priprema izvješće o rizicima po zdravlje ponovno upotrebljivih e, e-cigareta. I kada je riječ o izloženosti dimu iz e, druge ruke, e, komisija prati i razvoj situacije u zemljama članicama. Zakonodavstvo u vezi sa tim proizvodima je u nadležnosti zemalja članica i neke zemlje članice ili lokalne vlasti uvode ili e, spremaju uvođenje takvih mjera. I mi očekujemo i ažurirane informacije o tome od naših skupina stručnjaka. Ima li pitanja? Veliko hvala za ovo što ste upravo rekli, zato što sasvim jasno vidim da Europska komisija e, pomno proučava dugoročne posljedice koje bi moglo imati uvođenje e-cigarete. Ja zaista računam na Europsku komisiju i na izvješće koje će pripremiti. To izvješće normalno bi trebalo 20. svibnja doći pred parlament i vijeće, te biti objavljeno u ljeto 2016. godine, uključuje te eventualne posljedice. Kao što sam već u više navrata rekao, naše su kolege govorili i o političkom problemu vezanom uz pitanje javnog zdravlja. Imamo odgovornost za zdravlje mladih. Kao što ste upravo rekli, dolazi do eksponencijalnog rasta korištenja e-cigarete kod mladih. I moramo uzeti u obzir dvije stvari. Budući da se radi o proizvodu koji se ne smatra zdravstvenim proizvodom, već samo zdravim proizvodom e, dolazi do substitucije e-cigarete, zamjenjuju e, redovne tradicionalne cigarete, a isto tako to naravno dovodi do povećanja prodaje e-cigareta što za sobom povlači i rizik miješanja e-tekućina koje se koriste za punjenje e-cigarete i e, povlači za sobom eventualne posljedice e, koje e, idu u smjeru onoga što je upravo objašnjeno. Upravo zato želimo da se e-cigareta smatra zdravstvenim e, medicinskim proizvodom i nadamo se da će nam izvješće koje ćete vi objaviti pomoći da krenemo dalje u smjeru, odnosno da nastavimo u smjeru u kojem smo inicijalno krenuli, te da striktnije uredimo korištenje e, e-cigarete kao što je to učinjeno u Ujedinjenoj kraljevini. Gospodža Grostet, hvala nastavno na to isto pitanje. Kada smo radili na direktivi o duhanskim proizvodima, znali smo da, budući da se radi o vrlo novom proizvodu, ne možemo otići predaleko u uspostavljanju zakonodavnog okvira. A isto tako vidjeli smo da će to rezultirati apsolutnim izostankom usklađivanja. Ako izvješće zaista jasno kaže da postoje značajni rizici za zdravlje, u tom trenutku vrlo je važno da svi prihvatimo jedinstveno stajalište vezano uz e-cigaretu i da ga formuliramo na drugačiji način, drugim riječima da uspostavimo usklađeno zakonodavstvo u svim državama članicama. Radi se dakle o obvezi koja će predstavljati obvezu za sve nas, zato što nam je poznato kakvi su problemi ovisnosti o nikotinu do kojih dolazi korištenjem e-cigarete. Dakle, trebamo izvješće i trebamo ga što je prije moguće. Međutim, kada proučimo izvješće koje će se objaviti, mislim da je zaista nužno da zauzmemo jedinstveno stajalište i odlučimo što trebamo učiniti vezano uz uporabu e-cigarete. Hvala lijepa. Ne znam, želi još tko od zastupnika nešto dodati ili eventualno ima dodatnih pitanja? Ne. U tom slučaju dajem riječ komisiji. Mislim da zapravo kada govorimo o ovom izvješću treba reći da će to izvješće biti spremno u svibnju. temeljiće temeljit će se na pregledu dostupne literature, na iskustvenim temeljima i slično. Naravno, željeli bismo da se e-cigareta podvrgne dugoročnom monitoringu, barem na razdoblje od pet godina. I kao što je rekla gospođa Grostet, to će nam dati priliku da revidiramo postojeći zakonski okvir. Direktiva o duhanskim proizvodima kad se bude provodila, dat će nam izvrsnu priliku za prikupljanje podataka i informacija. Mislim da ćemo biti mnogo bolje opremljeni za e, daljnju raspravu, odnosno povratak na tu raspravu u godinama koje su pred nama. Hvala. Dodatno pitanje gospođa Grostet. Da, Ovaj rok od pet godina čini se dugim. Kada govorimo o pitanjima zdravlja, mislim da nemamo pravo toliko dugo čekati. Dakle, nadam se da naš odbor može izvršiti pritisak da se ovim pitanjem bavimo mnogo prije, čim i pred nama budu zaključci ovog izvješća, u mjesecima koji slijede treba se baviti tom temom, a ne da kao inače čekamo izvješća, pa se čeka s provedbom, pa se čeka s revizijom i tako dalje. Ne možemo čekati pet godina. Hvala lijepa, gospođo Grostet. Želi li komisija odgovoriti? Prelazimo na posljednje pitanje vezano uz sastojke i dajem riječ komisiji kako bi odgovorila na ta pitanja. Pitanje gospodina Florensa vezano uz naše razumijevanje, odnosno tumačenje članka 7. stavka 7. vezano uz sastojke u punjenju duhanskih proizvoda. Naše mišljenje ne predstavlja definitivno tumačenje direktive. Definitivno tumačenje može dati samo Europski sud. Međutim, prema našem tumačenju direktive, dakle prema tumačenju glavne uprave Sante i europskih službi, prijelazno razdoblje koje se uspostavlja člankom sedmim direktive o duhanskim proizvodima ne odnosi se na zabranu filtera i kapsula koji sadrže arome. To znači da mi smatramo da kapsule treba zabraniti do svibnja 2016. godine. proizvodi sa karakterističnim aromama koji imaju viši postotak trebaju biti postupno ukinuti kako bi se proizvođačima dalo vremena da prijeđu na druge proizvode. Očito je da odobravanje dužeg prijelaznog perioda za proizvode koji imaju značajni tržišni udio ima za namjeru dati potrošačima dovoljno vremena da se prilagode. Istovremeno, cilj je omogućiti potrošaču da se prilagodi, ali da se pritom ne daje duži prijelazni rok za inovativne proizvode, što je slučaj s filterima i mentolskim kapsulama. Jedan od osnovnih uvjeta za reviziju direktive o duhanskim proizvodima je smanjivanje nikotinske ovisnosti. Studije pokazuju da su proizvodi s kapsulama atraktivni mladima, cigarete s kapsulama zapravo vrlo brzo zažive i prošere se kao proizvod među mladima. Evo to smo u ovoj fazi uspjeli zaključiti. Želi li gospodin Florence reagirati ili netko drugi od zastupnika? Ne. U tom slučaju možemo zaključiti e, ovaj jutarnji dio sastanka. Zahvaljujemo Europskoj komisiji na korisnom sudjelovanju, zahvaljujemo zastupnicima na doprinosima. Vidimo se danas poslije podne u 15 sati i nastavljamo s drugim radnim dijelom našeg odbora. Hvala.